So, Mikro ist an. So, so, so. So, dear colleagues. Drage kolege, dobrodošli nazad na naše prvo javno saslušanje na temu PDV-a. Danas imamo četiri govornika s nama u Briselu, koje toplo pozdravljam, prije svega iz Europskog revizorskog suda, gospodin George Karakacanis, član ureda Navena Matisa. U ime europskih malih srednjih poduzetnika u EAPME-a, gospodin Gerhard Hümer, u ime Češkog poreznog tijela gospodin Martin Janeček i kao predstavnik Njemački Dakle, jedinice za savezna pitanja Sebastian Fidler. Nažalost, iz komisije do sada nitko nije bio s nama, no pridružuje nam se netko, pa se zahvaljujem. Nakon naših četiri Govornike mi ćete vi priliku intervenirati, pa ćemo moći čuti stav komisije na ovu temu, a to je prema konačnom sustavu PDV-a i borba protiv PDV prijevara. Govornici će imati do 10 minuta, prije sam rekao do 5, no sada mogu reći da imamo do 10 minuta po osobi za uvodne izjave, nakon čega ćemo imati razmjenu gledišta sa članovima odbora. Članovi će imati do 3 minute za svoja pitanja, nakon čega će stručnjaci ponovno imati maksimalno po 5 minuta za svoje odgovore i na kraju za završne izjave. Prije nego što dam riječ eh, govornicima, najprije želim riječ dati izvjestiteljici, odnosno izvjestitelju gospodinu Langenu. Izvolite. Zahvaljujem predsjedniče. E, želim e, uvažene kolege, a posebice i goste, pozdraviti sa svoje strane. Mi smo kao temelj uzeli izvješće, odnosno priopćenje komisije od 7.4.2016. akcijskom planu u području um, poreza na dodanu vrijednost PDV-a, a izvješće s moje strane od 27.4 i zapravo smo htjeli u rujnu zaključiti ovu stvar, a temeljem predviđenih savjetovanja o akcijskom programu u vijeću, ali obzirom da je to prebačeno na prosinac, odlučili smo da ipak imamo vremena i za saslušanje i dobro, i doista me zanima mišljenje stručnjaka. Naime, svi znadete da sustav e, poreza sa šest e, uredba o PDV-u od 93. zapravo se uvijek označava kao prelazni sustav, sustav e, za privremeni sustav. I to stvara razne probleme i birokratske probleme za male i srednje tvrtke, pa eventualne prevare, također i u prekograničnom prometu novčanom i u, zbog toga su predlozi zapravo vrlo osporeni, ali također i znamo da su e, da pitanja u vijeću koja se tiču poreza moraju biti odlučivana jednoglasno. Postoji inicijativa Češke vlade zajedno sa nizozemskim predsjednicom vijeća E, u jednom novom postupku, znači da se isproba novi postupak e, obrnute naplate poreza, prenosa porezne obveze u reverse charge, to je sada potvrdila i komisija zajedno s vijećem, a u svezi sa najnovim savjetovanjima o pitanjima PDV-a i zato smo danas u relativno dobrom ishodišnom položaju, imamo četiri panelista i bilo bi im drago ako bi mogla reći nešto kratko reći uz e, revizorski sud. Revizorski sud pogleda je pitao PDV-a i moja pitanja u tom smjeru idu kao što su hitni, najhitniji legislativne namjere i u kojoj mjeri e, se e, danas pomaže prevarama time što nema dovoljno informacijama. Nadalje, u ime predstavnika malih i srednjih tvrtka u e, Europi. Kakva je ocjena predloga za One Stop Shop i također E, smatraju li mala i srednja tvrtke e, postupak obrnute naplate poreza, prebacivanje porezne obveze, dakle ovog reverse učinkovitim e, načinom, posebice ono što predlaže Češka i posebice imam želju da Jan, Jan e, nešto kaže o e, tom mehanizmu prebacivanja porezne obveze i e, pre, u ime Češke i pre, pripremali se ovaj e, projekti kao i predstavnika njemačkih vlasti za kazneni progon o tome kako se može učinkovitije boriti protiv poreznih prevara i kako vi gospodine vidite E, šanse za međunarodnu razmjenu podataka u ovom pogledu. Dakle, to su neki aspekti koje želim spomenuti, ali ne svi. I načelno se veselimo sa slušanjima. Još jednom zahvaljujem e, najsrdačnije na tome što ste došli. Također i svim kolegama koji su ovdje prisutni zahvaljujem. Zahvaljujem Vjernu Langanu. A sada ću odmah dati riječ gospodina su 10 minuta za uvodne riječi, a izvjestitelj u sjeni, nakon toga naravno e, pitanje prižavanja poslovnika, izvolite. Predsjedniče, ja sam tako razumio da sada imamo deset minuta po panelistu uvodne napomene, a onda članovi odbora po tri minuta pitanja, a onda svaki panelist pet minuta za odgovor niza pitanja koji će biti postavljeni. Moj predlog je da uvodni dijelovi budu kraće, a da ostane više pitanja, e, prostora za pitanja, jer pet minuta za odgovor niza pitanja članova odbora čini mi se prekratko, a 10 minuta po panelistu za uvodno, to je zapravo 40 minuta uvodno, to mi se čini zapravo puno previše. Pa je predlog e, s moje strane 5 minuta uvoda, po 3 minute za članove odbora i onda 10 minuta svakom panelistu mogućnost za odgovor. E, dobro, gledam kod kolega, vidite, hoćete li se priključiti tome možda gospodine Langen? Da, gospodin Lukas se to dobro kaže, ali panelisti e, već imaju pripremljene izjave, pa bi zapravo rekao da možemo e, nakon toga malo još malo produljiti, tako da je eventualno na kraju e, ostane još malo vremena za proširiti ove pitanje za odgovor, ali bojim se da nećemo moći natjerati paneliste da skrate svoje doprinose. Je još netko? Još netko ko se javlja za reč? Gospodin Luke? E, ja sam tako shvatio, e, dakle, da su zapravo, da je bilo rečeno da će panelisti imati po pet minuta, pa su oni se pripremili za pet minuta. Ne, ja sam krivo rekao ranije pet minuta, ali zapravo je bilo deset minuta, dakle, slažete se, po deset minuta ste bili dobili dobro. E, onda ćemo se možda ipak pridržavati onoga što je predložio gospodin Langen a, nadam se da ćemo poslije podne imati još dovoljno vremena. Ako pogledam po plenu ne vidim koliko e, je samo kolega ovdje. Zapravo ne brinem da na kraju e, neće biti ipak predug catch i da ćemo imati dovoljno vremena za odgovor na pitanja. Dobro, ako nema niko ništa drugo za primijetiti. Gospodine Karakacanis, e, izvolite. Poštovani zastupnici, dame i gospodo, zahvaljujem na pozivu. Kao što ste već rekli, ja sam zadužen za ured Nevena Matisa, člana revizorskog suda, koji je bio član koji se bavi izvješćem 24.14. i 2015. i bavio se prevarama ono, vezano uz PDV unutar zajednice. Dakle, reći ću vam nešto o tom izvješću i o našim rezultatima. Podsjećam vas da je izvješće već izloženo odboru za proračunski nadzor u parlamentu i komisiji također u travnju. U našem izvješću dali smo cijeli niz preporuka, neke od kojih, e, nekima od kojih se komisija pozabavila svojim prijedlogom za reformu sustava PDV-a kroz nedavni akcijski plan za PDV. Nakon svojeg izlaganja rado ću odgovoriti na sva pitanja, primjerice primjena prijenosa porezne obveze, što vidim da je na dnevnom redu, iako je to izloženo člancima 88-89 posebnog izvješća. Kratki opis pozdajne problema veznima uz transakcije unutar EU-a. Za početak nakon toga ću reći koji su bili naši rezultati i konačno objasniti što predlažemo. Uklanjanje unutrašnjih granica Europske unije 1993. bila je dobra i cijelog niza razlika, ali je stvorilo neke izazove za prikupljanje naplatu PDV-a. Granične kontrole prije se brinula o tome da uvoznici mogu preuzeti svoju robu nakon što plate PDV, a izvoznici su mogli tražiti izuzeće od PDV-a samo ukoliko carina prihvatila njihovu carinsku izjavu. Nacionalna porezna tijela mogla su provjeravati podatke i točnost tih podataka vezano uz prijave PDV-a. Nakon 93. granične kontrole su zamijenjene obveznom razmjenom informacija o prekograničnoj trgovini između država članica. I tu su zapravo počeli problemi. Trgovci unutar Europske unije moraju podnijeti svoje obrazce poreznim tijelima na temelju svog PDV broja, a države izvoznice tada te podatke automatski stavljaju na raspolaganje tijelima u državama članicama uvoznicama i to kroz elektronski sustav VIES. Ono što je važno, porezno tijelo u izvoznim državama članicama imaju izravni interes u preciznost prijava uzeši u obzir da bi neprecizne prijeve značile gubitak nacionalnog prihoda. Relevantno europsko zakonodavstvo je vezano za administrativnu suradnju i borbu protiv prevara oko PDV-a i ono je također uvelo druge sustave razmjene informacije o potencijalno prevarnim transakcijama, uključujući stvaranje eurofiska, mrežu za razmjenu informacija o ovakvim transakcijama. Također su uvedeni drugi alati za administrativnu suradnju koja je olakšala razmjenu informacija, dali li sali. Gospodin je prekinut. Predsjetelj kaže da je govor prebrzo čitan za prevoditelje. Dakle, uvedeni su drugi alati za administrativnu suradnju kojim se olakšava razmjena informacija na temelju prethodnih zahtjeva ili čak bez njih. Također uvedena mogućnost simultanog provođenja kontrola u dvije ili više država članica uz prisustvo poreznih e, službenika iz različitih država članica. Problem je da za robu koja se uvozi izvan Europske unije, na temelju tog takozvanog postupka 42. putem jedne države članice, ali sa konačnim odredištem u druge države članici, carinska tijela više ne naplaćuju PDV. U takvim slučajevima e, onaj tko kupuje robu u državi članici koja je konačno odredište ima obvezu prijaviti te transakcije i PDV. A porezni predstavnik uvoznika ima obvezu unijeti podatke u vezanoj robi koja se šalje u neku drugu državu članicu putem ovog sustava VIES. Kao što možemo na temelju toga vidjeti, trenutni sistem predstavlja niz izazova za naplatu PDV-a i stvara mogućnosti za prijevare. Ono što smo vidjeli u akcijskom planu Komisije o PDV-u, konkretno zamisa o jedinstvenom PDV području i europskom PDV sistemu, zapravo čini se da se to bavi suštinom problema i načelno govoreći trebala bi riješiti ove izazove. Ono što smo zaključili unutar našeg rada izvješća, naša revizija je zaključila da načelno govoreći postoji sistem za borbu protiv PDV prijevara što se tiče trgovina transakcije unutar Europske unije i taj sistem je načelno govoreći kvalitetan, no postoje znatne slabosti koje se uglavnom tiču onoga kako se sistem provodi. Za početak, reći ću da je u jednoj anketi koju smo upitniku poslali svim državnim članicama, odnosno poreznim upravama o tome koliko je učinkovita administrativna suradnja u borbi protiv PDV prevara unutar Europske unije, većina je rekla da su zadovoljni kako je organiziran trenutni sistem. Međutim, tijekom revizije o, koja se bavila praksama u šest država članica, zaključili smo da postoje stanovite slabosti. E, kratko ću ih ocrtati, prije svega znatna slabost postoji u učinkovitim e, naknadnim provjerama između carinskih i poreznih podataka. Porezna tijela u državama članicama gdje se provode carinski postupci nemaju sami po sebi poticaje kako bi mogli kontrolirati da li porezni predstavnici uvoznika pružaju odgovarajuće precizne izjave. Nadalje postoje probleme vezano uz preciznost, e, potpunost i vremensko podnošenje podataka o e, PDV-u između država članica. Kad kada, kada se u ovakvim e, izjavama, prijavama otkriju neki običajni PDV brojevi, tada se porezna tijela ne bave tim problemima. Treće, postoji preklapanje odgovornosti, nedostatak suradnje u pravosudnom i zakonodavnom pitanju. Dakle, sljedeća stvar. Svaka država članica Eurofiska provodi svoju analizu rizika na temelju svojih podataka i koristi zastarijele softvere poput Excel tablica, a posljedica toga je da se razmjenjuje velika količina podataka koji zapravo nisu vezani opće s prevare ili su sa niskom razinom rizika. Peta stvar, Olaf i Europol, koji bi mogli doprinijeti tužbama veznim uz prevare, nemaju pristup e, PDV podacima koje države članice elektronički razmijenju. I konačno za cijelu Europsku uniju trenutno ne postoji sistem e, sustavne procjene i prikupljena statistika o PDV prevarama e, vezanima uz trgovinu unutar Europske unije i prijevare MTIC, odnosno Missing Trader takozvani ovo ovdje bi se sve moglo zbijeći da na raspolaganju imamo ukupne informacije i također bi mogli mjeriti napredak u ovom području. Ukazao bih na članke 24 i 25 ovog izvješća gdje se spominje upravo taj problem vezano uz e, studiju, uz poštivanje regulativa o PDV-u. Mislim da se radi o 163 milijarde ukupno prema posljednjim informacijama. I to se spominje iako uvijek, kao što vidimo u ovim izvješćima, e, postoji određeni ricitelj odgovornosti e, vezano s to da postoje pojedine slabosti i nejasnoće u studiji, te da se nje može upotrebiti samo kao načelno mjerilo, ali ne, kao precizno stanje stvari. I ukazao bih ovdje na još jednu stvar, jer komisija doista se trudi na ovom polju, ali provodi su jednu studiju koja ne daje pouzdanu procjenu opsega prijevara. Mogao bih detaljnije kasnije nešto reći o tome, ako želite sa konkretnim primjerima toga koji su nedostaci studije. Vjerujemo da ono što se zapravo izmjeri, da se to može poboljšati. I premda sam govorio o ovim problemima i izazovima, o borbi protiv PDV prevara unutar Europske unije, postoje i neke e, države koje smo već spomenuli, osobito Belgija, Velika Britanija, koje su znatno napredovali u ovom smislu i provele mjere koje su znatno poboljšale situaciju. Zaključno, ponovio bih da je Revizorski sud, njegov najglavni cilj, čiji zaštita financijskih interesa Europske unije. U tom kontekstu smo primili na znanje nedavne inicijative Europske komisije, uključujući akcijski plan koji je usmjeren jedinstvenom PDV području. on se bavio određenim brojem prijedloga koje je sud dao, to, su to je stavak 3.1 u izvješću, ako se dobro sjećam. I mi smo zapravo dali cijeli niz preporuka u koje sad neću raditi zbog vremenskog ograničenja, no komisija je prihvatila većinu naših preporuka. Iako postoji jedna preporuka, iako gospodin Mateš tijekom svojeg izlaganja dva puta ponovio tu činjenicu, a ta preporuka je zakonodavni amandman koji bi omogućio učinkovite kontrole e, carinskih i poreznih podataka svih država članica. To stavci 73 do 78 našeg izvješća. Francuski revizorski sud je također to istu stvar rekao i zaključujemo da komisija nije odlučila djelovati na tome što nas zbunjuje jer se radi o dugotrajnom pitanju koje smo i mi i francuski sud već spomenuli, a spomenuta i u prethodnim izvješćima. Dakle, čini se da stručnjaci iz država članica koji su sudjelovali u tako, tom takozvanom projektu, projektnoj skupini Fiskalis 2007. da su preporučili da se pozabavi tim pitanjem. Međutim, tješi nas izjava komisije na tome da će ponovno pozabaviti se tim pitanjem nakon što dobe preporuke e, projektne skupine Fiskalis 2020. Dakle, to izvješće mislimo, ako se ne varam, da je već na raspolaganju. Ponovio bih još nešto što je gospodin Matis već rekao, a to je da ćemo nastaviti nadzirati napredak u ovom polju i obavještavat ćemo parlament o rezultatima, te podsjećam da je sud spreman uvijek dati svoje mišljenje na zakonodavne predloge komisije o reformi režima PDV-a i borbi protiv PDV prevara ako to zatraže vijeće i parlament. To mišljenje moglo bi obuhvatiti pitanja kojima se naše nedavno izvješće nužno ne bavi, primjerice um, o PDV-u i načelu odredišne lokacije i uključujući um, one shop, one stop shop načelo. Hvala. Hvala, odmah dajem riječ eh, Gerhardu iz UEAPNE, e e, e, organizacije malih i srednjih poduzetnika. Predsjedniče, zastupnici u parlamentu i hvala što dajete toliko važnosti malim i srednjim poduzećima i što ste nam omogućili da ovdje govorimo. I svakako male i srednje tvrtke imaju određene probleme sa PDV-om. Posebice sa sadašnjim PDV sustavom jer e, PDV e, sustavi su e, glavni element u borbi prekogranične borbi, a najvažnija stvar je regulatorna barijera koja je upravo u okviru PDV-a i uvijek je u prvih pet navedenih velikih prepreka. Stoga pozdravljamo učinak koji, odnosno naglasak komisije na ovom pitanju, posebice na pitanju pojednostavljenja i također, također o borbi protiv prevere jer e, uvijek kad govorimo o prevarama moramo imati na umu da e, je stvar u tome da ako neko izbjegava plaćanje poreza, onda to uvijek plaćaju oni koji legalno plaćaju porez i pada na njihov terest. Znači, bitno je uspostaviti e, ravnomjernu raspodjelu tereta između raznih tvrtka u Europi. Evo za početku e, želim nešto reći o četiri stvari. Prva je pojednostavljenje. 2009. E, je traženo od komisije da se proširi minivan stop shop također i na druge preko, prekogranične isporuke roba i usluga Stoga smo u načelu sretni što komisija predlaže e, da se to u prvom trenutku e, prebaci na sve oblike e-poslovanja, ali ključna stvar je da male i srednje tvrtke treba imati lakši pristup ažuriranim informacijama o stopama PDV u Europi. Naime, male i srednje tvrtke ne bi smjele biti u situaciji da su oni odgovorni ako ne dobiju pravu informaciju, ne primijene pravu stopu i onda moraju platiti kaznu ako nisu to dobro napravili. Znači, važno je osigurati da male i srednje tvrtke lakše dođu do tih informacija i to bi također trebalo biti besplatno i male i srednje tvrtke trebaju također se moći osloniti na te informacije. Komisija također predlaže da ispod određenog praga male i srednje tvrtke se ne trebaju registrirati u drugim zemljama članicama u One Stop Shopu e, za poslovanje malih i srednjih tvrtki i startupova. Ovdje upozoravamo E, da e, nije prihvatljivo izuzimanje samo startupova jer startupovi trebaju biti tretirani kao druge male tvrtke i ne bi trebala biti e, diskriminacija između malih tvrtki i postojećih tvrtki, nego bi se prag trebao odnositi na sve tvrtke ispod određenog praga prometa u prekograničnom prometu, jer će to inače stvoriti tenzije i nefer konkurenciju. Isto tako je važno da tvrtke koje imaju pravo prijaviti se za takva izuzeća što se, koje su ispod praga, da mogu također i um, dobrovoljno izaći iz toga ako žele krenuti brže i to ne bi trebala biti obveza da se ne registrira tako ste manja tvrtka i također u potpunosti podupiramo ideje komisije o tome uh, za uh, revizije u vlastoj zemlji i izuzeće malih uh, pošiljaka iz eh, od dobavljača iz trećih zemalja. E, jedna stvar je još standardni obrazac. Eh, komisija je prije jedno tri godine imala prijedlog, eh, ali predlog nije bio zadovoljavajući za male i srednje tvrtke jer bi to ponovno završilo u 28 različitih PDV obrazaca, a to nema smisla onda mijenjati sadašnje obrazce na druge obrazce ako ne bi došlo do nikakve harmonizacije i ne bi došlo do stvarnog pojednostavljenja, onda nema smisla mijenjati postojeće propise. I posljednja stvar o simplifikaciji naravno je da e, radimo zajedno s komisijom na reviziji postojećih e, posebnih schema za male i srednje tvrtke gdje u ovom trenutku prag za registraciju i za ispunjavanje uvjeta e, i mjere kao cash accounting scheme, e, znači za obračun gotovine i uzrokuju velike razlike u primjeni između zemalja članica i to nekad stvara probleme u prekograničnom prometu i trebalo bi se više usredotočiti upravo na tu temu ali mi tu nemamo konkretne predloge, komisija još nema konkretne predloge i mi radimo na tome i trebali bismo dakle sljedeće godine prema akcijskom planu od komisije dobiti takav predlog. Znači, što se tiče sada prenosa porezne obveze rivešćač sustava, u ovom akcijskom planu komisija dva puta spominje prenos porezne obveze reverse charge kao privremeni sustav za neke zemlje članice koje to žele primijeniti e, za borbu protiv e, PDV prevare i kao opći sustav e, za odredišne zemlje. Slažemo se da obrnuta, da prijenos obveze može smanjiti teret za male i srednje tvrtke, pa mi nismo protiv toga načelno u svakom baš pogledu ali moramo biti svjesni sljedećega, sustav prenosa porezne obveze ako postoji samo privremena implementacija, samo u nekim zemljama članicama to će stvoriti dodatne troškove i nesigurnosti za male i srednje tvrtke koje imaju razla klijente kojima se e, odnose prema različitim e, klijentima i onda će imaju dvostruki trošak na početku i kada bude uvedeno. Znači svi naši članovi su zapravo protiv privremenog sustava prenosa porezne obveze koje se primjenjuje u nekim samo zemljama zbog dodatnog opterećenja, zbog pravne nesigurnosti i e, također zbog rizika da ako recimo pogreše, kaže se nešto pošaljemo bez PDV-a, na krivi PDV broj, onda ta transak troškovi te transakcije ćemo mi na kraju platiti naše poslovanje i to će stvoriti nove barijere na jedinstvenom tržištu. Ako se to uvede na samo jednom tržištu, a možda i nove rupe u zakonu za poreznu prevaru u drugim zemljama ili korištenjem lažnih PDV brojeva. I na kraju postoji još i rizik da bi takvi sustavi možda blokirali prelaz na konačni sustav koji bi bio stalan. Dakle, mi smo skeptični prema tome i sve naše nacionalne organizacije kažu nemojmo to činiti. Sljedeća stvar, e, konačni PDV režim. E, mi e, piramo takav sustav koji bi se temeljio na načelu zemlja odredišta robe, kao što su dogovorili parlament i vijeće još ranije. Vidimo prednosti takvog sustava znači za dobavljače, e, isto, isto tretman dobavljača iz Europske unije kao i domaćih dobavljača, ali pažljivo trebamo e, proučiti prijedloge koje će kasnije iznijeti komisija. Najvažnije pitanje pritom za nas biti će pristup odgo, e, pouzdanim informacijama o PDV stopama u našim zemljama u prekograničnom poslovanju. I na kraju stope, porezne stope. Komisija kaže da prilaz na odredišni princip bi dao više prostora zemljama članicama da e, reguliraju razinu stopa, ali ovdje se ne slažemo s analizom komisije zato što vidimo da diferencijacija u PDV stopama će stvoriti narušavanje jedinstvenog tržišta, posebice u graničnim eh, područjima i e-trgovini i svaka promjena PDV stope treba uzeti u obzir učinak na jedinstveno tržište, a ne stvarati, narušavati tržište na nove načine, kao što smo vidjeli za određenu robu u prošlosti. Dakle, evo da sažmem, zaključno, eh, pozitivno ocjenjujemo, ali E, naravno je uvijek u detalju i moramo paziti da ne iz ovih dobrih namjera stvorimo nove probleme za male i srednje tvrtke. Äh, Hvala gospodin Hühner, a sada generalni direktor porezne uprave Češke porezne uprave, gospodin Janiček, izvolite. Hvala, lijep pozdrav svima. Drago mi je što imam priliku sudjelovati u ovoj raspravi o PDV prijevarama. Izložit ću neke argumente zbog kojih je Češka zatražila primjenu za porezne obveze, općeg sistema za porezne obveze. PDV prijevate važno su pitanja PDV je važan izvor prihoda za države članice. A smanjenje jaza u naplati PDV nije do sada bilo osobito uspješno. Gubici u EU svake godine su 170 milijardi eura. Prosječno to iznosi 15%, što pokazuje da se radi o znatnom problemu i naravno PDV preroda dovodi do, prevare dovode do narušavanja unutrašnjeg tržišta. Također dolazi do nekih e, prevara poput onih koje nazivamo kružne prevare ili PDV vrtulja, gdje se zapravo radi o pranju novca. Postoje dokazi koji upućuju to da su to uključene skupine organiziranog kriminala i jasno nam je da zarada stvarena time se ne koristi u dobre svrhe. Dakle, radi se samo o financiranju korupcije, terorizma i siguran sam da bi to također trebalo imati na umu. Po nama potrebno je nužno i hitno naći rješenje ovog problema. Kratkoročno rješenje ili rješenja možemo podijeliti na konvencionalne mjere Nažalost, takve mjere do sada nisu bile osobito učinkovite, ali isto tako one povećavaju administrativno opterećenje, kako za porezne uprave, tako i za male i srednje poduzetnike. Isto tako one nemaju taj nužni preventivni efekt. S druge strane, prijenos porezne obveze po nama jest vrlo učinkovita stvar jer se bavi suštinom PDV prijevara dakle, prijevarama poput one sa fantomskim poduzećima ili nestojećim trgovcem. I u, tom, u toj prijevari jedna od uključenih strana može e, tražiti smanjenje ili ne platiti PDV koji će tada porezna tijela morati naplatiti od one stranke koja je kupila robu. Vjerujem da možemo reći da imamo već podosta iskustva u ovome, specijalizirali smo se za borbu protiv prevara. pokušavamo riješiti većinu tih kružnih prevara u Češkoj, no nismo bili u potpunosti uspješni i ne mislim zapravo da ova inicijativa ide protiv osnovnog načela PDV-a. Kad kada čujemo argument da prijenos porezne obveze potkopava PDV kao takav. No ta mjera zapravo samo mijenja jedan element u cjelokupnom sistemu i zapravo bi sistem mogla učiniti stabilnim i otpornim. Također ona nema utjecaja na naplatu poreza i postoje korektivni mehanizmi, tako da se to nikako ne može predstaviti kao pokušaj potkopavanja PDV sustava, samo ga može učiniti sigurnijim. Ono što smo mi u Češkoj učinili u borbi protiv PDV prijevara jeste da smo proveli cijeli niz konvencionalnih mjera, no one nisu dovele do značajnijeg smanjenja PDV prijevara. Prijenos porezne obveze sada se primjenjuje na gotovo sve stavke predmete koje su uključeni u direktivu o PDV-u i mogu reći da je količina e, kružnih prevara u područjima gdje smo primijenili prijenos porezne obveze smanjena za otprilike 98%. Dakle, to pokazuje da ovaj sistem vrlo dobro funkcionira. Praktički smo danas do sutra uspjeli smanjiti količinu ovih prevara. na trenutni sistem koji omogućuje primjenu prijenosa porezne obveze na neke odabrane predmete nije najbolji zbog toga što se ne radi ovdje o robi, već o načinu da se djeluje na ove prijevare i sve te transakcije ima jednu stvar zajedničku, a to je vrlo visoki iznosi količine novca u transakcijama, zbog čega tražimo e, da provedemo jedan pilot projekt za opći sustav prenosa porezne obveze za sve transakcije iznad 10.000 eura. I mislimo da takvim općim sistemom da bismo mogli pozabaviti se i pojedinim sektorima gdje se događa većina ovakvih kružnih prijevara. Što se ovog pilot projekta tiče, gospodin Lange je već pitao nešto o tome i da li je Češka republika spremna za pokretanje tog pilot projekta. Mogu reći da bismo mi u kratkom roku mogli započeti s time. Također imamo i takozvano kontrolirano izvješće o izvještavanju o PDV transakcijama, što znači da na raspolaganju imamo potrebne informacije o dionicima u poreznom sustavu kako bismo mogli provjeravati ove transakcije. Isto Istodobno imamo i elektronički sustav registracije prihoda kako bismo mogli e, spriječiti prebacivanje transakcija. I to spričavanje prijevara čini mnogo lakšima. Administrativne mjere koje smo već proveli u Češkoj znači da smo spremni za provođenje projekta i da ne moramo provoditi nikakve dodatne administrativne mjere. privremeno izuzeće također bi moglo pokazati učinkovitost sistema i dokazati da sistem može učinkovito rješavati problem PDV prijevara, što bi moglo biti koristan argument. Istodobno rekao bih da je naš zahtjev za pilot projekt za opći sustav prijenosa porezne obveze nešto što je od velikog značaja za nas. Mi imamo oko pola milijuna poreznih obveza poreznih obveznika koji plaćaju PDV i neki već koriste prijenos porezne obveze u određenim sektorima u skladu sa nadležnim direktivama. A što se tiče količina sredstava u prvoj polovini ove godine porezna osnovica obuhvaćena prenosom je bila 525 milijardi čeških kruna očekivani učinak općeg sustava prijenosa porezne obveze e, koje tražimo sa tim pragom od 10.000 eura prema našim procjenama uključivao bi još 116.000 trgovaca no većina njih već koristi prijenos porezne obveze a novo registriranih trgovaca u ovom sistemu bilo bi 50 tisuća. To dakle znači da bi oko 10% platitelja PDV-a trebao se registrirati za ovaj novi sistem. Dakle, brojke koje ovdje vidite vrlo su precizne i temelji se na našem i čivanju iz trenutnog sistema koji koristimo. Dakle, on uključuje stvarne transakcije, fakture koje su relevantne. Koje bi bila prednosti privremenog izuzeća? Po nama, prijenost porezne obveze doprinio bi uklanjanju PDV prijevara i značio bi veliku prednost za poštene trgovce. jer bi njima bilo lakše poslovati i također smanja bi se broj prijevarnih transakcija koje predstavljaju opasnost za trgovce u ovom području zbog toga što postoji opasnost da bi i oni na neki način mogli e, postati dionicima u tom lancu kružnih prijevara ukoliko ne mogu sami otkriti probleme u tom lancu faktura. Dakle, to je jedan način borbe protiv PDV prijevara i dobar sistem za prikupljanje preciznih informacija. koji bi doprinio cjelokupnoj raspravi o budućnosti poreznih sistema. Države članice koje ne podržavaju ovaj pristup, na njih ovakvo izuzeće neće utjecati. Dakle, ponovio bih još jednom, Češka je u potpunosti spremna za provedbu ovog sistema i radi se o vrlo važnom cilju za nas. Dakle, po nama ovime bi se uvelike poboljšala transparentnost sistema. Hvala gospodine Janiček na ovaj uvid u praksu. Ta, također i sljedeći sudionik ovdje kod nas eh, iz eh, Bundajča Kriminalbeantera koji će nam sada nešto reći sa gledišta Ureda za borbu protiv prijevara. Hvala e, što ste mi dali u priliku. Mi smo ovdje Savez Njemačke kriminalne policije i želim nešto reći o e, perspektivi, znači e, ovim porezno-tehničkim pitanjima i reći, doprinijeti nešto debati. Po našem mišljenju radi se ovdje o nekim načelima E, koji proizlaze iz temeljnih načela borbe protiv prevara o kojima treba još nešto reći na početku a povezano je sa e, onim o čemu smo upravo sada govorili, a to je da je porezno pravo mora biti rezistentno samo po sebi, zato pozdravljamo e, raspravu o ovom prenosu porezne obveze, ali s druge strane to je povezano i s odgovarajućih kontrola na licu mjesta i po našem mjestu po našem mišljenju ne radi se samo e, o carinskim nego i o odgovarajućim e, poreznim e, kontrolama i zato zemlje treba imati korelaciju između svojeg osoblja i uspjesima u kaznom progonu s druge strane. Dakle, u tom smislu želim evo reći da je važnije raditi na prevenciji, kao što smo već čuli, i imati dodatne aspekte represije koje svakako treba isto imati. Iz te perspektive želim e, za početak e, reći neke primjere e, iz njemačkog gledišta, znači jedan od 28 nacionalnih perspektiva. Dakle, evo prenijeti vama. I tu počinje stvar kada govorimo o pitanju razmjene podataka i informacija i zajedničke suradnje. To počinje uopće sa konstrukcijom Ehm, sustava za borbu protiv prevara imamo 16 načelno mjesta koje imaju e, borbu protiv e, prevare, znači svaka zemlja ima svoje vlastita tijela, recimo Sjeverna Rajna Vesfalija ima vlastita tijela e, koja su nadležna za, a to su neke od njih su i manja, manja, manje uredi unutar financijskih službi i razlikuju se i po broju zaposlenika. U nekim regijama još uvijek mm, i postoje neki dijelovi zemlje koji smatraju da je prednost tako imaju manju gustoću kontrola. Također imamo 16 organiziranih e, kriminalnih policija koji su na različiti način organizirani u okviru Saveza i također e, Saveznu kaznenu policiju i naravno tu već postoji potreba i radnja unutar nacionalne države, ali kada ovdje govorimo o pitanjima, na primjer, e, kada se o prevarama, kružnim prevarama ili tako, e, ili drugim oblikama europskog kriminaliteta, to je jedna čisto praktična perspektiva koju smatram vrlo korisnom, na koju želim možda istaknuti. Znači, po našem mišljenju do sada se načelno pokazalo dobrim da kaznena e, progon bude u jednoj odgovornosti i u rukama jednog tijela i e, Evo, po našem e, mišljenju, recimo, mislimo da su najbolji projekti oni u Sjevernoj Radnoj Vesfaliji, gdje je, odgovor, gdje je odgovornost za poreznu prevaru u jednom centralnom mjestu, ne na zemaljskim mjestima. Znači, tamo u, u e, Düsseldorfu postoji službenice za vezu određenim, e, u svim drugim službama koje omogućuju da se i tehničke i istražno-tehničke kompetencije koje e, nisu na svim e, službenim mjestima zastupljene, na primjer nemaju svi tehnike za nadzor telefonskih linija i prisluškivanje linija i tako dalje, pa moraju se koristiti policijske službe za to. S druge strane, recimo, nemaju svi uvijek e, porezno-pravne kompetencije u kriminalističkoj policiji. To kažem zato što e, želim e, naravno to prenijeti na europsku razinu, pa sam zato nešto rekao detaljnije o njemačkoj razini. Znači, što se tiče onoga što smo mi htjeli reći o načelnom problemu i o izazovima u našem problemu, najveći problem je u institucionaliziranoj suradnji. Naime, E, zemlje članice ima određena prava i unutar Europske unije i onda imamo neke velike postupke protiv poreznih prevara. E, ključne riječi su već i prethodni govornici rekli i to je ključ e, problema. Naime, postoje neki počinitelji koji su aktivni već 20-30 godina, indijsko-pakistanski, koji su uzrokovali milijarde u štetem, po našem mišljenju, E, oni su zapravo vrsta organiziranog kriminala i u tom kontekstu se i treba baviti ovim problemom. Zato dolazi do takvog gubitka poreza, a izlazeći, polazeći od e, te ocjene trebaju doći do odgovarajućih schema za borbu protiv njih. Postoji ideja indicija da e, e se recimo novac može koristiti, takav novac u tajni može koristiti za financiranje terorizma. Eventualno kažem i to potencijalno, jer naravno ne mogu iznijeti ovdje konkretne dokaze, ali moglo bi to isto tako biti. Radi se o velikim iznosima. I polazeći od toga, Postoji jedan e, model rješenja je i prenos porezne obveze i mi se zagovaramo to iz jednog važnog argumenta, ali ako to učinimo, na razne Europske unije i to ne samo privremeno, nego e, trajno, upravo zato što te profesionalne skupine počinitelja zapravo konačno e, su konstantno u potrezi za rupama u zakonu i posebice u Češkoj više nisu aktivne, ali u drugim zemljama e, gdje nema tog modela su se upravo krenuli onamo, pa očekujemo da će to imati također neki o, efekt prerazmještanja. Dakle, što se tiče institucionalizirane suradnje, ona vodi do toga da faktor uspješnosti djelomično visi o slučaju, u slučajnostima, znači ko ima upravo e, kompetenciju za ovo ili ono ili ko će preuzeti nadležnost. Ako sada to prepustimo na europsku razinu i odgovornost za borbu protiv ovakvog kriminaliteta i rekao sam da treba biti u jednoj ruci, ko će biti ta ruka, u čim rukama će se nalaziti e, ta kompetencija, znači koja će biti organizacija koja će u Europskoj uniji biti odgovorna za uspjeh ili neuspjeh u borbi protiv porezne prevare, PDV prevare i e, tu načelno smo se bavili pitanjem borbe protiv drugih oblika kriminaliteta e, koje nisu povezane samo sa nacionalnim oblicima kriminaliteta nego europskim kriminalom i u tom smislu odgovor i rješenje može biti samo e, europski kazneni progon i u tom e, smislu naš glas ide e, jednoglasno za jačanje mogućnosti i perspektive kompetencija posebice Europola u ovom pitanju Europol već ima određene analize, ali žale se da E, odgovarajući podaci kojim se dostavljaju su relativno nepotpuni i to vodi do toga da e, Europol e, nema pravog temelja za svoj rad. Mi dugo u Njemačkoj već smo imali ovu problematiku da se na jedan čudnovat način porezna tajna tumači tako da se ne može iz poreznih uprava davati odgovarajuće podatke. A onda imamo problema i s drugim zemljama gdje problemi, gdje naravno e, ljudi ne mogu analizirati podatke koje ne mogu dobiti. I naravno iz ovoga svega što sam rekao prepoznajete, možete i raspoznati ovu dilemu. Naravno to je upravo ono isto što govorimo i u borbi protiv terorizma i o čemu se raspravlja u borbi protiv terorizma, znači pitanje međunarodnog i internacionalnog bankovnog kriminaliteta, Europola i tako dalje. Naravno, u vijeću ministara pitanje je isto bilo postavljeno da se više e, tu postavi iza Europola, ali u perspektivi rješenja vidimo u ovim pitanjima u borbi protiv e, ovog kriminaliteta u širenju operativnih ovlasti Europola i znatnom jačanju postojećeg prijedloga za e, Europsko državno, e, europskog tužitelja, e, urede europskog tužitelja, dakle i mi mislimo da ova oslabljena verzija neće moći odgovoriti na izazove budućnosti i smatramo da znači pitanje europskog kaznenog prava i kaznenog procnog prava e, je nešto što bi e, bilo pravo mjesto za borbu protiv e, transnacionalnog kriminaliteta. Imam još neke napomene u svom dokumentu ali želim samo reći, dakle, mi smo uključili velike financijske institucije u prošlosti u naš rad i govorim o potrebama kaznenog prava za poduzetnike koje nemaju baš svi, znači recimo E, Deutsche Bank, na primjer, je trenutno pod jednim postupkom i tako dalje. I oni se ne moraju onda boriti, bojati o odgovarajućeg zakonodavnog okvira. I e, želim samo još reći da je institucionalizirana e, kaznena suradnja. Također e, treba uzeti u obzir dakle, i ovu mogućnost nastavka suradnja u budućnosti. E, evo, hvala što ste pridržavali e, i vremena, ali želim još e, dati riječ komisiji. Upravo sam čuo da zapravo šef jedinice Head of Unit je akutno obolio i želimo najbolje želje kolegi i ne znam sada tko će od vas uzeti riječ umjesto. Evo gledam u smjeru komisije pa vi odlučite i to bih zahvala, ako možete dati svoj pregled e, i perspektivu komisije o ovoj temi. Izvolite. Hvala vam najljepša gospodine predsjedavatelju. Kao prvo želim ispričati mog kolegu koji je doista ozbiljno i teško bolestan. Ja sam gospodin File i ja ga danas zamjenjujem. Tek nekoliko komentara na početku o akcijskom planu u području PDV-a i koraka koje namjeravamo poduzeti u smislu borbe protiv prijevara. Kao prvo, s naše strane želim naglasiti da je razina prijevare e, potpuno neprihvatljiva u Europskoj uniji. Govorimo o 50 e, milijardi e, eura u prekograničnim poslovanju, dakle vrlo je važno insistirati na akcijskom planu E, i inzistirati na jedinstvenom e, tržištu, jedinstvenom području PDV-a. To nam danas hitno treba. Razmatrali smo dvije opcije za ova dva režima. Kao prvo, uklanjanje izuzeća PDV-a za prekogranične transakcije, te kao drugo da poopćimo ovo prebacivanje porezne najave. U drugoj opciji govorimo o obustavi plaćanja PDV-a dužinom e, cijelog lanca do konačnog odredišta. Vodili smo rasprave u kolegiju, došli smo i do zaključka da je najbolje oporezivati transakcije umjesto da se zapravo ukine PDV-a dužinom cijelog lanca. Nekoliko argumenata govori tome u prilog. Kao prvo, riječ je o dodatnom administrativnom opterećenju, upravo kao što je rekao predstavnik europskih malih i srednjih poduzeća. No isto tako smatramo da prebacivanje porezne, e, porezne obveze na neki način je povezano s tim. Kao drugo, već smo čuli neke argumente povezane e, s novim rizicima e, prijevare. Dakle, da se PDV prebaci na maloprodajnu razinu drugim državama članicama. Unatoč tome, komisija je u potpunosti svjesna da nam odmah hitno trebaju nove mjere. To naravno neće se dogoditi odmah sutra. Mi ćemo naš prijedlog iznijeti sljedeće godine do kraja 2017 a do provedbe će trebati proći još neko vrijeme. Neke mjere pokazale su se učinkovitima u državama članicama, posebice neke konvencionalne mjere. Komisija je odlučila predstaviti zakonodavni e, prijedlog da države članice se izuzmu iz tog e, sustava u i to iznad određenog praga da se na taj način e, zadrži i očuva unutarnje tržište, a taj prijedlog će se razmatrati u komisiji do kraja ove godine. Nekoliko komentara za dva dodatna pitanja koja su se pojavila u prezentacijama. Potrebne su i druge inicijative za borbu protiv e, prijevare, a ne samo promjena sustava PDV-a. Mi smo najavili u akcijskom planu e, kako ćemo e, predložiti mjere za poboljšanje koordinacije i suradnje između različitih tijela te ojačanja i izgradnje kapaciteta poreznih tijela. Isto tako treba e, reformirati načine suradnje svih njih kao i Eurofisk. To je e, prijedlog o ćemo razraditi do kraja 2017. Posljednje što želim reći povezano je sa područjem u kojem je, e, u kojem je prijevara trenutačno vrlo izražena i zabrinjavajuća, a to je internetska trgovina. Prije kraja ove godine želimo iznijeti prijedlog s tim u vezi kako bismo produljili e, mini stop e, shop koji bi se odnosio i na područja izvan Europske unije kako e, bi smo na taj način olakšali e, problem, a isto tako želimo promijeniti prag za mikro e, poduzeća kako bi mala i srednja poduzeća mogla lakše poslovati. Želimo ujedno pojednostaviti sva, sva opterećenja. Želim samo reći da u ovom području procjenjuje se da su gubici 5 milijardi e, eura godišnje, a do 2021. procjenjuje se da će ta brojka narasti do 7 milijardi. Hvala vam najljepše. Zahvaljujem i na tome što ste tako kratkoročno uskočili. Sada odmah dajem riječ izvjestiteljima u sjeni koji zamjenjuju SED. E, za, za SED, izvolite. Hvala vam. Tibor Cani je naš izvjestitelj u Sjeni, no zamolio me da ga zamijenim u ovoj prvom krugu pitanja. Zahvaljujem kao prvo svim stručnjacima koji su nam se obratili ja ne znam o čemu je uvijek riječ, je li kad kad riječ o lobiranju ili možda o dijeljenju stručnog znanja, no u svakom slučaju smatram da je važno da imamo priliku postaviti pitanje. Što se tiče sustava prebacivanja porezne obveze, rečeno je da bi to bilo učinkovitije od postojećeg sustava. I to zato E, što će se naplata poreza odvijati u posljednjoj karici u lancu. Meni se čini to kontradiktornom e, učinkovite borbe protiv prijevara u području PDV-a. Moramo brzo nešto poduzeti upravo u borbi protiv e, prijevara Smatram da bi bilo loše da krenemo e, krivim e, smjer, smjerom, da napadnemo cijeli e, sustav koji nam omogućava prikupljanje svih podataka tijekom svih faza PDV-a jer s druge strane nemamo nikakva jamstva da ćemo postići veću učinkovitost u borbi protiv prijevara u području PDV-a. Zapravo, možda bi se prijevare i e, i povećala. Što se tiče takozvanih trusted deals koje komisija predlaže e, u smislu e, u smislu prekogranične trgovine i i progresivnog e, uvođenja konačnog e, sustava e, PDV-a i to je nešto što se mora dodatno razmotriti. Imam nekoliko pitanja, ako dopustite. Kao prvo pitanje vezanje za popise, za listu govorimo li o listi o smanjenim stopim poreza u kojem će biti također predviđena mogućnost neke fleksibilnosti za države e, članice u smislu izuzeća i sličnoga. Osim toga, komisija je rekla nešto što mi se čini vrlo značajnim. Ako se želimo boriti uspješno protiv e, protiv prijevara moramo ojačati e, nadležnost, tužiteljstva. Dakle, govorimo o potpori tom e, prijedlog, zato što je to e, nešto što smo čuli i u okviru odbora za pravna pitanja. Te u konačnici pitanje za komisiju riječ o specifičnom slučaju prijevare. Pisala sam povjerenici nekim i povjereniku Moskoviciju upravo o tom slučaju, slučaju uzgajivačima svinja, i, a riječ je bila upravo o prijevari PDV-a i to tako da ti proizvođači nisu mogli e, doseći e, prag. Ne znam dokle je dospjela komisija u toj istrazi. Hvala. Hvala. Gospodin Luka. Hvala. E, da, njemački ću, da. Dakle, želim se u svojim pitanjima koncentrirati na mogućnost prenosa porezno reverse charge mehanizma. Ovdje dakle je izneseno od strane komisije i mislim da su to rekli prvi panelisti, da sustav prenosa porezne obveze donosi mm, da bi mogao dovesti do povećane mm, birokracije. Zašto bi sad to bilo birokratičnije od standardnog postupka koji imamo do sada, to ne razumijem, ali ono što mislim da nije dovoljno uzeto u obzir je činjenica da ovaj reverse charge znatno manje e, traži administrativnog napora za dotične uključene u e, lanac e, i mislim da to treba uključiti također u razmatranje ovog prijedloga. Također, ako sam dobro shvatio od gospodina Janačeka, da postoji praktično iskustva o tome da postupak prenosa porezne obveze je otporniji na prevaru nego standardni postupak. Pa moje pitanje gospodine Janaček, možete to reći u brojkama, može li se to nekako konkretizirati ako je to doista činjenica? da ako ima manje porezne prevare u Češkoj sada doista e, da imate i veći porezni prihod e, temeljem toga. Pa možete li reći nešto o tome u kojoj mjeri ta e, prevara je onda smanjena time e, po vašem e, mišljenju e, reverse charge mehanizmom, znači koliko je za koliko postoje preslobiranje poreza. Moje sljedeće pitanje odnose se, ili možda bi trebao uvodno reći da naravno u potpunosti razumijem napomene koje su iznesene što se tiče eventualno privremenog uvođenja takvog sustava, i kakva bi bila proračunjivost i koliko bi to bilo isplativo da se to radi samo privremeno i za određene branše. Dobro, hvaćam da bi to bilo teško i nekorisno i ne bih to podupro, ali što se tiče uvođenja općeg e, sveobuhvatnog e, reverse charge mehanizma, e, to onda naravno pitanje je su li sve zemlje spremne da će u to ići. Ako nisu svi za to spremni, onda je sljedeće pitanje ne bi li bilo moguće prenos porezne obveze uvesti u nekim zemljama kao suverena odnos, e, odluku određenih zemalja u nekim drugim zemljama da to ne bude tako. Znači moje pitanje u ovom trenutku sada svima, svim panelistima je postoji li doista neki problem u tome ako bi neke zemlje prakticirale prenos porezne obveze, a druge bi išle na standardnu naplatu PDV-a. Znači, naše mišljenje, dogod e, se ima e, određeni princip e, zemljeodredišta koji, predlaža, koji predviđa dakle, da, u tom slučaju nema problema između različitih sustava naplate pdv Ako to sam krivo shvatio, možete li mi to onda pojasniti? Pa možda evo u ovom trenutku možda da se ograničim na to. Petri Jesek za Alde. I ja bih e, želio dobiti odgovor e, na pitanja koje je postavio gospodin Likez u vezi administrativnog opterećenja. Mogu li govornici dati preciznije podatke o administrativnom opterećenju? E, Bili ti, ta opterećenja bila nesrazmjerna i do koje mjere. Također, što je s tom pravnom nesigurnošću? Možete li u tom pogledu nam dati neke točnije i preciznije podatke? Od revizorskog e, suda, ako sam dobro razumio, e, čuli smo da je sustav dobar, a da je jedini e, problem, problem s provedbom, posebice u šest država, naime s razinom prijevara. No to možda i nije slučaj, čini mi se, da postoji i nedostaci sustava, ne samo provedbe. Dakle, rado bih čuo e, kako bi se mogli pozabaviti i uhvatiti u košac, koštac sa kružnim e, prijevorema. Dakle, u prijenosnu porezne obveze teško da ćemo poboljšati u takvom e, sustavu razmjenu informacija vrlo često e, dolazi do brzog prebacivanja iz jednog sektora, poslovnog sektora u drugoj. Dakle, nemamo dodatno e, oruđe kojim bi se mogli e, pomoći u rješavanju tog problema. Mi moramo nastaviti s pilot projektim, projektom jer ne budemo li to učinili dalje ćemo se vrtjeti u krugu. Hvala vam. Hvala. E, za Guje, gospođa Nija, za zelene gospođa Kato e, i za FDD gospodin Sani. ne vidim e, nijednog od troje ovdje. Pitam stranke hoće li netko, klubove hoće li netko drugi. Ne, dobro, onda gospođa Kapel, izvolite. Hvala. Brzo sam došla na red. Dakle, želim izrečito zahvaliti izlagačima na njihovim doprinosima. Ali vjerujem da ono što su rekli je posebice važno za e, neke konkretne aspekte ako želimo dalje konkretno iskristalizirati neke točke u ovom izvješću, a koje su po mom mišljenju ključne. A to je nedostatak e, u razmjeni informacija. Na početku smo odmah čuli da i od strane e, i Europola i Revizorskog suda da e, zemlje članice ne mogu, da ne mogu ući u sve odgovarajuće baze podataka zemalja članica i zbog sotarskih problema i tako dalje, da je to prilično velik problem, da ne postoji razmjena informacija u odgovarajućoj mjeri, znate da je dobro slijedi ono što je rekao revizorski sud i mi također u odboru E, ono što smo razgovarali da postoji neki online primjena za obračun PDV-a. E, mislimo da bi bio to dobar prijedlog i mislim da je ono što mi se doista dojmilo je visoka e, bio visoki postotak borbe protiv prevare koje je spomenuo gospodin Janeček, ovih više od 80% borbe protiv prevare i naročito na Ekofinu se također govorilo od strane ministara o Ekofinu koji su bili složni oko toma da zemlje članice mogu birati između opće primjene postupka za prenos porezne obveze i mislim da je recimo ova 89% stopa uspjeha dobar podatak koji bih to mogao navesti, navesti na to, ali vjerujem da da oko tako visoke stope učinkovitosti u borbi protiv prevara da bi ovom sustavu trebali dati e, šansu. I ono treće što je posebice rekao gospodin Fidler, da kazneni program treba biti u rukama jednog tijela i institucionalizirana suradnja i u zemljama članicama i u e, na europskoj razini. Možda bi i Sjeverna Rana e, mogla biti dobar predlog. Možda bi to i u okviru izvješća mogli bolje pogledati taj prijedlog, znači intenzivirana, institucionalizirana i suradnja na temelju jednog konkretnog primjera. A što se tiče prevare e, s PDV-om, to je veliki problem za zemlje članice. Čuli smo velike brojke 50 do 150 milijardi godišnje i zemlje članice očigledno moraju imati veliki interes na tome i Europska unija da tu ima neki način da se bore protiv ove prevare, a pre, prenos porezne obveze bi mogao biti dobar način koji bi mogao uz to uz jednu poboljšanu razmjenu informacija. Doista je vrijeme, mislim, da krenemo u tom smjeru jer šesta direktiva o PDV-u je samo bila provizorna i vrijeme je za konkretne korake na poboljšanju. Hvala. E, troje u Catch Evo gledam. E, nitko više. Dakle, jednu minutu. Gospodin Delano. Da, hvala vam. E, želio sam se javiti u vezi s pitanja o kružnim prevarama u ruralnim područjima u mojoj regiji postoji veliki e, problem, mnogo je turizma, a prema odluci Europskog suda 2015. povećana stopa PDV-a je je pogoršala gospodarsku situaciju u zemlji koja je patila zbog situacije na poljoprivrednom tržištu, ali i zbog teških situacija unutar turizma. Dakle, rad na borbi protiv PDV prijevara treba bi imati kao jedan od ciljeva da je nužno pojasniti sustav pdv osobito za neke aktivnosti poput jahačkih kako bi takve stvari mogli promovirati. Hvala, gospodin Niedermayer. E, Biću, brzo kao prvo. Mi tražimo ovdje europsko, europsko rješenje jer je zajedničko tržište, jedinstveno tržište ono što nam najviše treba. Dakle, moramo se usredotočiti na bolju procjenu gubitaka PDV-a i to je e, osnovni problem. Što se pak e, tiče e, prijevara u potpunosti slažem da postoje dvije opcije, dakle ili jedinstveno područje PDV-a, to je vrlo dobar sustav koji koristi sustav i mehanizam kaskada, a drugo pitanje je pitanje prekograničnih transakcija. Naime, upravo od njih počinje svaka kružnova prijevara. Ne znam na koji način će prijenos porezne obveze riješiti taj problem, osim ako ne bude provedene i usvojene na razini cijele Europske unije. E, tu vjerojatno govorimo o suspendiji, odnosno o obustavi PDV-a, ali to donosi čitav niz novih problema. Ako se bude primjenjivao samo na jednoj e, razini, doći će e, do e, problema sa troškovima, doći će do e, vremenske odgode i povećanja troškova. Moramo se odlučiti za jednu opciju i to moramo učiniti brzo, bez provođenja ikakvih eksperimenta. Hvala. Uh, thank you to the panel too. Hvala, hvala drugom panelu. Ja sam htjela reći da je revizorski e, sud e, vodio, e, vodio postupak u vezi pet država članica. Saznali si da nema učinkovitih provjera prekograničnih transakcija. Što se podataka u vezi PDV-a tiče, bilo je problema sa nepotpunošću, pravodobnošću i preciznošću, baš kao što je i nedostajalo suradnje. Također, bilo je tu i preklapanja nadležnosti različitih tijela. Imamo jedan e, primjer iz izvješća svoga suda. Države članice poslale su poslane su izvješće o krivim identifikacijskim PDV brojima dvije i pol godine nakon što se slučaj dogodio. Dakle, kako možemo izaći na kraj i riješiti taj problem? Pitanje je pristupanja podacima u smislu borbe protiv prijevare. Dakle, možete li nas ažurirati i reći nam što je poboljšano u smislu razmjene informacija između poreznih uprava od ožujka ove godine? 2011 riječ je, bila je riječ o članku 41. Postup, carinskog postupka. Komisija nije ništa učinila u tom slučaju, a mi smo izgubili 40 do 60 milijardi eura u smislu PDV-a. Dakle, što možemo učiniti u smislu poboljšanja ovog članka? Nach den Wortmeldungen der Parteien dem Catch dobro, sada nakon stranka Catch the sada naši stručnjaci, po pet minuta svi, istim redoslijedom, kao i na početku, gospodin Karakacanis, izvolite. Ok, eh, thank you. Hvala vam. Hvala vam na zanimljivim eh, pitanjima koje ste postavili. Gospodin predsjedavajući mi je postavio pitanje što smatramo eh, najpotrebnijim mjerama koje hitno moramo provesti. Osim toga, pitali ste kako možemo izaći na kraj s prijevarama. Molim vas, budite pažljivi. Već sam rekao na samom početku, eh, spomenio sam neke brojke. Čuli ste i od, drugi, drugim, drugih govornika o tom jazu dakle nemamo točnih podataka jer je riječ i o domaćim i prekograničnim transakcijama, ali isto tako i drugim oblicima pravnog izbjegavanja plaćanja PDV-a. Posebno su u pitanju tvrtke koje se nalaze u problemima. Tu je zatim i pitanje sive ekonomije. Dakle, čujem da se to stalno e, spominje, no mi moramo znati kako možemo izmjeriti razmjere e, prijevare u području PDV-a. Imamo konkretne slučajeve, rado ću s vama te slučajeve podijeliti i po njima možemo vidjeti da mi ne govorimo i ne upotrebljavamo pouzdane podatke, dakle 40 do 60 milijardi eura. Ti su podaci e, najvjerojatnije manji no što se mi, e, no što mi mislimo. A što se tiče najhitnijih mjera koje bismo morali provesti, mi smatramo da je sustav u osnovi vrlo zdrav, ali ga treba bolje provoditi. Dakle, postoje neki načini, jedan od njih je i razmjena, dobra razmjena informacija između carinskih i poreznih e, tijela. Dakle, to je dio naših e, preporuka. E, komisija je prihvatila većinu naših preporuka, no jedna sitnica. Što se pak prijenosa porezne obveze tiče, ja ću se zadržati na onome što je rečeno u našem posebnom izvješću u paragrafima 87 i 88. To se ne poklapa s onim što smo čuli od češkog predstavnika. Koji je naš stav? Mi smatramo da je ovo koristan alat u borbi u borbi protiv prijevara, međutim mora se dosljedno e, prevoditi u svim e, sektorima. U anketi koju smo proveli Češka je jedina država, e, država članica koja je u potpunosti za primjenu ovog prebacivanja porezne obveze. Dakle, na ovaj način zapravo prevaru prebacujemo do krajnje e, faze, a to sve možete pročitati u stavku 88. našeg izvješća. Mi ovdje govorimo o e, rizicima koji su mnogo veći u maloprodajnom e, sektoru. Naravno, vi ćete razmatrati e, naše mišljenje koje smo mi iznijeli. A što se tiče opsega prijevare, Ponavljam, e, sustav je dobar, postoje na raspolaganju čitav niz dobrih e, instrumenata, no problemi koje smo spominjali nisu nepremostivi. Dvije države članice su poduzele znatne mjere i znatno i znatno smanjili utaju, odnosno izbjegavanje plaćanje PDV-a. Na taj način mogu se zapravo proširiti i primjenjivati dobre prakse. Na posljedku, odgovor doktoru Kapelu. E, mi nismo rekli da ne možemo pristupiti datotekama, mi nemamo problema u našoj reviziji. Međutim, rekli smo nešto o Olafu e, i Europolu a naše stajalište se poklapa s onim što smo čuli na ovom mjestu. Drago nam je što će komisija poduzeti nešto u vezi iznesenih e, problema. Rekao bih da je to sve što sam želio reći. Hvala. Hvala, gospodin fokusirao bih se na dvije točke. Kao prvo je prijenos porezne obveze, dakle mala i srednja poduzeća trenutačno ni u jednoj državi članici e, ne mogu i nemaju mogućnost osloniti se na podatke o PDV e, broju. Ako je taj broj kriv ili ne postoji i ako malo i srednja poduzeća izdaju fakturu bez, bez tog broja, onda će oni morati platiti PDV i neće ga moći dobiti natrag. To je najveća briga koja mori mala i srednja poduzeća. Dakle, mala i srednja poduzeća moraju imati pouzdane informacije jer inače njihovo poslovanje će biti preriskantno. A tu su i administrativna opterećenja. Ako se e, privremeno ili sa samo neke sektore uvede taj sustava, e, onda je pitanje je li riječ o normalnoj poreznoj obvezi ili prijenosu porezne obveze u sustavu B e, prema B ili B e, prema C. Imamo manje problema sa općim uvođenjem u sve državama članicama. No, tada ćemo se susreti s problemima koje smo čuli od predstavnika Revizorskog suda i komisije, naime, da će se e, rizik prebaciti na posljednju fazu lanca. Nama treba sigurnost. Također spominjala se lista sa smanjenim stopama poreza. Ako uvedemo načelo odredišta, onda ćemo imati države članice sa smanjenim e, stopama kako bi privlačile nove, e, nove klijente u dobro naseljenim e, područjima, u gusto naseljenim područjima poput Luksemburga, onda će se događati upravo to da ćete imati smanjene stope. Dakle, to će se značajno odraziti na unutarnje tržište upravo ta mogućnost e, koja, bi se dala državama članicama da same odabiru u kojim slučajevima će uvoditi izuzeća i smanjene stope. Hvala. Gospodin Janaček. Hvala na riječi. svega reagirat ću na ono što je rekao gospodin Karacanis. Rekao je da je samo Češka za sistem prijena za porezne obveze. Koliko ja znam, postoje oko deset država članica koje nas podržavaju u ovome i pet država članica koje se također pridružuju kroz svoju prijevu. Dakle, ne mogu se tu složiti s vašom izjavom. Također rečeno da sistem neće funkcionirati zbog toga što će se prijevare prebaciti u drugu zemlju. To samo pokazuje da sistem funkcionira. Jer ako dođe do takve reakcije tada prijenos porezne obveze funkcionira. Činjenica da postoji opasnost da će prevara migrirati prema kraju lanca, dakle točki konačne opskrbe iz prakse mogu reći da takve prevare na kraju lanca su otprilike sto puta jednostavnije za rješavanje nego one prevare u sredini lanca. Zamislimo da možete kupiti e, robu od milijuna eura prekogranično i netko tko nikada nije napustio zemlju ali je registrirani e, vlasnik poduzeća s ograničenom odgovornošću koja ima e, nastan na jednoj virtualnoj adresi, tada nikada nećete uspjeti doći do njega i on će vrlo lako doći do svog tog novca. No, ukoliko želite takvu prijevaru počiniti na kraju lanca, imat ćete veliki problem zbog toga što ćete morati robu ili usluge u toj vrijednosti doista staviti na tržište, a teško ćete pronaći potrošača koji bi tako nešto kupio od sumnjivog poduzeća. Dakle, to je znatna razlika. Dakle, ne govorim ovdje protiv zamisli one stop shopa, niti ne kažem da to nije dobar put prema naprijed niti vrijedne rasprave, upravo suprotno, ali još uvijek mi nije u potpunosti jasno kako bi to trebalo funkcionirati u Europi. Što se prijenosa porazne obveze tiče, lako mogu zamisliti kako bi to moglo dobro funkcionirati. I to osobito u Češkoj. Ne mogu vam reći kako bi to kako bi ovaj mehanizam one stop shopa funkcionirao, ali svakako smatram da je to vrijedna rasprave. No u tom slučaju zapravo biste uvodili jedan sistem gdje se primjenjuje, koji se primjenjuje na porezu u pojedinim državama članicama, ali kako biste povratili sredstva od tog poreza poduzećima koja su porez platila preko granice. Za tako nešto bilo bi potrebna sveobuhvatna administrativna suradnja i tko bi uopće vraćao taj porezni novac. Da li će doći do kliringa tog poreza? Dakle, nije nam jasno kako bi taj sistem i što bi taj sistem mogao donijeti. Dakle, o tako nečemu bih najprije očekivao jednu analizu kako bismo mogli zaključiti da je One Stop Shop e, bolji put naprijed. Trenutno ne vjerujem da bi to moglo riješiti porezne prijevare. Po meni poreznih prijevara će postojati dok god postoje porezi ali svaka analiza trebala bi razmotriti na koji način se porezna evazija raspodjeljuje na pojedine države članice. Dakle, tema je svakako zanimljiva i mislim da o tome još moramo podosta porazmisliti. Novi sistem pilot projekta barem bi da mora, mogao dati dobru predođbu o tome da li je prijenos porezne obveze koristan u nošenju s ovim problemom. Što se pojednostavljivanja tiče, Pokušali smo analizirati što bi to značilo u smislu administrativnog opterećenja. Ne smatram da bi utjecaj bio značajan. Trenutna direktiva zapravo dopušta primjenu prijenosa porezne obveze na određenu robu. No procjena toga je li ta roba uključena ili nije, prilično je teška, ali procjena praga od 10.000 eura nešto što je vrlo jednostavno. S druge strane, ovako bi se riješio cijeli niz opasnosti jer trenutno postoji znatno administrativno opterećenje koje je posljedica složenosti sistema sistema primjene poreza na pojedinim razinama distributivnog lanca. Što se tiče razine sigurnosti, to je nešto što je vezano uz administrativno opterećenje. Ne vjerujem da će to stvoriti nesigurnost za platiše. Jasno mi da bi moglo biti, moglo biti teško definirati neke građevne radove koji su podložni prenosu porezne obveze, no što se tiče sigurnosti u definiciji toga što je velika ili mala opskrba, to je poprilično jednostavno. Zastupnica Kapel je postavila pitanje vezno uz učinkovitosti ovih 98%. No dobro, završit ću s time. Hvala Also wenn Sie, wenn Sie es uns schnell... Mislim, ako nam to možete brzo reći, brzo, onda još čujemo, evo, e, obzirom da imamo još malo vremena, ali, ali brzo, brzo nam recite. Dobro. Imali smo pitanje gospođa Kapel. Od tih 98% koji su iznenađujuća brojka, da, Radi se o točnoj brojki, no vezana je uz pojedine segmente. Dakle, to se radilo o konkretnoj robi. Kada se tako nešto napravi, e, problem će uvijek migrirati na neku drugu vrstu robe. No, za ovu konkretnu e, robu kružna prevara je u potpunosti prevedena na kraju. Što se fiskalnog utjecaja tiče i naplaćenog poreza, jednostavno nije nikakav dodatni porez naplaćen zbog toga što je ta prevara prebačena na neku drugu robu. No koji je tu zajednički nazivnik svih kružnih prevara? To je velika količina, veliki broj faktura. Ne radi se o tako visokim iznosima i zbog toga nam je potreban ovaj e, režim za visoke iznose. Gospodin Fidler. Hvala. E, za mene su preostale dva, tri kompleksa pitanja. Prvo pitanje odnosio se na Europskog e, državno, državno e, tužiteljstvo, dakle Europskog, ured Europskog tužitelja i razmjena informacija. Dakle, to uvijek ključna stvar, razmjena informacija. Što se nas tiče, u ovim područjima kriminala stvar je ista kao i u drugim područjima E, kriminala. Naime, Europska unija si mora postaviti pitanje kako će se boriti na, protiv kriminala na europskoj razini i e, šta je učinkovitije, rješavati to na nacionalnoj razini i, ili ne i pojasniti zašto je to važno. Znači za svaki pojedini telefonski broj koji imamo u, drugom, e, u drugoj zemlji moramo tražiti po pravnu pomoć, čekati da nam se dozvoli prisluškivanje svakog pojedinačnog broja i tako dalje sa izmjeno, e, izuzećem nekih zajedničkih istražnih timova koje isto nije lako oformiti. Znači svaki dan je to ista borba u praksi. I smatram da upravo u aktualnoj situaciji u kojoj Europska se unija trenutno nalazi, upravo je pitanje sigurnosti, unutarnje sigurnosti, a upravo i to ovaj dio borbe protiv kriminala, znači ovaj dio prirodnog kriminala, financijskog kriminala je usko povezan sa organiziranim kriminalom i morate si predočiti da ovaj dio organiziranog kriminala je zapravo sa svakim milijardom koji si e, utaji, nama utaja sebi uzme, postaje jači i e, više šteti Europsku uniju i to uznemiruje građane. I mislim da građani od Europe ne očekuju da ćemo imati 28 različitih rješenja i za svaki telefonski broj i svaki datum tražiti pravnu pomoć i čekati, nego očekivanje mora biti da se ovim područjima kriminala, da nekako, nekako se približimo onoj razini na kojoj su sami počinitelji koji imaju pred sobom jedan jedinstveni europski poljoprivredni prostor, privredni prostor u kojem počinjuju svoje prevare, a mi se borimo sa 98 sustava. Znači imamo temeljni konstruktivni problem borbe protiv kriminala. U ovom slučaju, kao u drugim slučajevima, transnacionalna kriminala, borbe protiv terorizma i tako dalje, uvijek ista stvar. Znači to jednostavno ne mogu dovoljno naglasiti i želim intenzivno poticati da u ovom području kriminala se to jasno kaže i da nam se dade potpora jer e, ovdje moramo, moramo doista poduzeti ključne i odlučne korake u europskom borbi protiv kriminala, upravo stvoriti europski kazneno e, e, prostor za kazneni progon na europskoj razini i e, sva druga rješenja e, koje na kraju je došlo Europsko tužiteljsko ured Europskog tužitelja. To je oslabljeni prijedlog, to nije dovoljno. Mislimo da nam treba jaki Europol i neki jedan europski FBI i to ne na temeljem europskog FBI, nego samo označava ideju europskog organa, centralnog e, organa koji bi bio za to nadležan i koji ne radi se samo o poreznim podacima u tom smislu, nego o podacima iz kaznenih postupaka, znači pojedini porezni istražitelji koji se bave e, PDV kriminalom, oni moraju prijaviti takve postupke Europolu bez obzira u kojoj regiji ili gradu se nalaze. Odgovornost za to u ovom slučaju trebaju snositi europski financijski ministri da oni e, se e, svoje E, sve svoje e, e, uredno natjeraju da dostave takve podatke, da ti odlični stručnici koji sjede u Europolu analiziraju te podatke i da shvate koje su tu poveznice između njih i shvate koje su, o kojim se strukturama prepoznaju strukture iza toga i da onda budu u stanju donijeti političke odluke. I posljednja pitanje gospodina Luka, jer ova diskusija koju sam sada čuo E, zapravo već 15. godina tako traje što se tiče obnute primjene PDV i neke zemlje članice ne žele baš sudjelovati i problem ovdje gospodine Luke da odgovorim na vaše pitanje u e, ovoj najprofesionalniji obliku kriminaliteta e, zapravo smo najslabiji i zapravo ako ovdje zemlje članice ne sudjeluju onda će se ta područja kriminala prebaciti upravo na te države koje su najslabije prije nego što ne se uspijemo snaći. To je kontekst. I zato nacionalna rješenja nisu tako dobra kao što bi bilo jedinstveni europski postupak e, kao jedno kriminalno preventivni pristup. I sad je naravno pitanje hoćemo li to ili želimo ostaviti e, kriminalcima i dalje mogućnosti da prođu kroz e, rupe u E, zakonu. Evo, hvala e, što ste stavili, što ste držali vremena, stavili vremena i komisiji. Komisija, izvolite. Thank you, Hvala vam. Već smo mnoge čuli, pa se neću vraćati na prednost porezne obveze. Jedan aspekt na koji bih se želio nadovezati su komentari o 42.00 postupku gdje je postavljeno više navrata pitanje što komisija po tom pitanju radi. Podsjećam vas da prije svega zakonodavstvo je osnaženo u ovom području nedavno i mnogo se radi na tome da se provede to novo zakonodavstvo. No projektna skupina radi na izradi prijedloga upravo poboljšanje suradnje između nacionalnih poreznih i carinskih uprava te radi na automatskim kontrolama podataka o PDV-u na uvoznim e, izjavama, ali također bih tu dodao da jedinstveno PDV područje koje namjeravamo provesti će za posljedicu upravo imati uklanjanje uzroka ovog postupka 42.00. Dakle, za informaciju svima, postupak 4200 postoji zbog činjenica da postoje uvozi koji su pod unutar izuzetka, nakon čega dolazi do izuzetka opskrbe unutar Europske unije. Ukoliko uklonite izuzeće za opskrbu unutar Europske unije, uklonit ćete i tu mogućnost ne samo za prevare PDV unutar Europske unije, već i za taj konkretni postupak 4200. Hvala i konačno riječ, gospodin Langin, ehm, zaključno. Evo samo kratko, hvala stručnjacima. Danas sam naučio da očigledno u Češkoj su ostvarene konkretna iskustva koja mogu voditi do konkretnih poboljšanja i saznao sam također da jedan od ključnih problema je nedostatak su suradnje i informativnih informacijskih tehnologija i kompatibilnosti razmjene podataka i sve dok je tako sustav jednostavno ne možemo trajno poboljšati. Također želim e, još reći o dvijema stvarima nešto. Prvo o konačnim e, završnim napomenama predstavnika revizorskog suda. Nije to kao što stoji u izvješću pod 980 e, da postoje zabrinutosti da samo jedan od e, sudionika je predložio e, obrnutu prevaru, da, e, obrnutu naplatu, da, to je bila Češka, ali Češka ima samo predloga i pet je bilo protiva, dvanaest su suzdržano, a drugi su na neformalnom glasanju poduprli taj prijedlog. To je bilo na ekofinu, dakle to su bili ispravni rezultati rekao. A ono što stoji u Ekofinu stoji da je podnesen predlog, ali to nije istina. To nije u potpunosti istina. Dakle, druga stvar, pitanje je gdje su veće mogućnosti prevare. Nije li upravo to u nacionalnim kompetencijama? Ako se na kraju treba platiti i porez, da svaka nacionalna država to treba utjerati u vlastitoj režiji, jer nije li upravo to najbolji instrument da se jačaju nacionalne kompetencije zemalja članica ako pre se provjerava ovakav sustav. Zato sam upravo na način razmišlja gospodina Luka koji razmišlja e, jedinstvena primjena e, na kraju krajeva ili poboljšanje Mm, i IT sustava ili uvođenja ovakvog sustava poreza. I na kraju e, citat grčkog mm, ministra financija. U travnju sam bio u Grčkoj i grčki ministar financija rekao uvođenje obveze e, elektroničke kasa fiskalizacije za 18% je poboljšalo u jednoj godini e, utrživanje prihoda. Znači, radi se o pitanju kontrole, a ne organiziranog kriminala. I upravo zato ćemo prijedlog e, Saveza njemačkih e, kaznenih istražitelja uzeti u obzir. Ukoliko smo to uspjeli čuti jer se govornik okrenuo. I također e, sada na razini Mm, izvjestelja i suradnje sa izvjestiteljima u sjeni. Nadam se da ćemo naći najbolje rješenje. Hvala još jednom na raspravi, zanimljivoj raspravi danas i time zaključujemo ovu točku dnevnog reda i prelazimo na točku dnevnog reda 7. Opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2017. E, Znači amandmani, a glasanje na ekonu je već sutra. Dajem eh, odmah riječ izvjestitelju. Izvolite. Hvala predsjedniče, uvaženi kolege. Kao i uvijek nakon ljetne stanke, svi odbori se bave proračunom. Proračun za 2017. ima jednu specijalnost, a to je da je komisija imala mišljenje, bila mišljenja da E, tek e, treba iznijeti predlog poslije 22. E, šestoga ne u svibnju kao inače, mada je to bilo dobro jer naravno Brexit nam je <laughs> na određeni način pomrsio tu račune. Eto, teško je bilo nakon toga E, naravno još i požurivati vijeće da dođe do prvog čitanja i tako dalje. I sada smo dobili ipak dokument na temelju kojeg radimo, radimo ali on nije dostavljen u normalnim rokovima, zato hvala svim kolegima, kolegama i veseljima u sjeni što su e, sa temeljem ovog vremenskog plana e, i tako konstruktivno organizirali jer je znatno teže kako eh, raditi na proračunu kad nemate konkretne brojke. Naime, meni je važno da se temeljem onoga što smo tek prije par mjeseci temeljem odrešnice za prošlogodišnji, razrešnice za prošlogodišnji proračun utvrdili. Ja sam to bio e, izvjestitelj u sjeni za to. I nakon toga smo se bacili na brojke za ovu godinu kako bismo razvili koherentnu politiku usmjerenu na prioritete našeg odbora. E, e, samo nekoliko ključnih napomena. Znači, pod stavkom jačanje kapaciteta na industrijskih e, dionika kao pripremna mjera komisija je sada predložila pravni temelj za to koju treba još e, usvojiti formalno, pa samo predlažem obzirom da smo bili vodeći odbor ovdje, da se uskoro stvori takav pravni temelj. Inače neće za to biti novaca, ali složili smo se da mi se trebamo poprinuti da institucije koje će od toga trebati profitirati e, e, više uključuju vlastite sredstva, a ne samo da ovise o sredstvima koje daje komisija. Naravno da smo se intenzivno bavili s tri nadzorna tijela koje kontroliramo kao ekon. E, već sam ranije vodio pregovore i sa EBOM, je i EOPom, sa sve tri institucije i sa predsjednicima, dobro uvijek sa predsjednicima odgovarajućih odgovarajućih tijela za proračun unutar tih e, tijela e, a koji su, od kojih su neki zatražili znatno veća sredstva nego što bi redovno dobili, a ESMA jedino je e, bila zadovoljna sa predloženim planom, dakle nije tražila dalje povećanje sredstava. Malo sam e, razočaran jer je meni, htio sam čuti što će po planu rasta trebati dobiti agencije, što je to naravno, e, kako će se to odražiti i na kadrovski plan, naravno ako se računa E, proračun za 2016. temeljem cijena za 2014. plus e, cijela kadrovska situacija i tako dalje, ali na kraju sam zapravo vrlo razočarana što u posljednjih 14 godina niko iz e, komisije nije mogao dati konkretne brojke, pa ćemo to morati još naknadno odraditi. Ali jedno od tri tih nadzornih tijela ima sjedište u zemlji koja je izrazila E, želju da napusti Europsku uniju, pa sam stoga mišljenja da već sljedeće godine e, od strane Europske agencije za nadzor banaka će morati biti poduzeti koraci da se presele, jer je neće moći jedna Europska agencija imati sjedište, i to nadzorna agencija imati sjedište u zemlji izvan Europske unije, to baš neće biti zamislivo. Znači morati će e, donijeti odgovarajuće mjere da se presele u sljedećim godinama. I da se pripremi na to preseljenje. Posljednjih godina također smo se intenzivno bavili poreznim pravom. Imamo program fiskali iz 2020. i tu smo htjeli pozvati da komisija provjeri temeljem onoga što smo u odborima taksi 1 i taksi 2 izradili kako imamo pravni okvir ovdje u smislu porezne suradnje. Tu imamo izvješće o razmjeni informacija za poreze i tu kako će tu trebati preraditi fiskalis. Što mislim da je također jedan od važnih točaka. Nadalje u području porezne transparencije bilo bi dobro ako da je bilo moguće da smo mogli nešto učiniti u smislu pripremnih, mjera. Imali smo održanu suradnju ovdje sa općom prvom taksu, a donekle i razočaravajuće. Imamo samo jednu tekuću pilotsku mjeru koja se nastavlja, nažalost samo, ali želja mi je bila da tu ipak imamo malo više potpore od strane komisije. I ja bi to e, raspravio onda i s nadležnim povjerenikom i e, povjerenik je uvijek govorio kako mu je važna suradnja sa našim odborom i kako mu je važno sve to e, da se dođe do nekih većih napredaka u području poreza. Zatim sam imali sastanak, sastanak sam se sa izvjestiteljima u sjeni, radili smo na amandmanima, mislim da smo dobro došli do kompromisnih eh, amandmana, hvala im svima na konstruktivnoj radnoj atmosferi. Pa mislim da ćemo onda sutra moći podnijeti jedan uravnoteženi prijedlog. Mi smo ovdje prilično eh, eh, odgovorni prema novcu poreznih obveznika i u okviru naših rezolucija dajemo neke političke napomene e, koje nas se nadamo da će odbor za proračun preuzeti. Također ću obzir da sudjelujem i u e, proračunskom odboru u kojem sam deset godina e, sudjelovao pa znam kako tamo izgledaju E, pravila igre. Evo toliko s moje strane. Nadam se da ćemo sutra imati moći usvojiti uravnoteženo stajalište i zaštititi naše interese i u okviru proračunskog postupka za 2017. Zahvaljujem. Hvala izvjestitelju. A sada izvjestitelju Sjeni za e, umjesto gospodina Kocelinija, gospođa Bereš. Hvala vam. Ja zamjenjujem kolegu gospodina Kocelino koji se nažalost mora vratiti u Italiju. Iz neočekivanih razloga rekao mi je da e, najtoplje zahvalim izvjestitelju i izvjestiteljima u Sijeni na svom uloženom radu i trudu. Također želim spomenuti pet konkretnih točaka. Prva je naglasiti važnost ulaganja u rast, kako za njega, tako za naš klub. Proračun je važan instrument u radu na politikama koje pogoduju radu investicijama. Ponovno pokretanje investicija, vrijednost inovacija, rasta, stvaranje radnih mjesta, to su sve naši prioriteti. A cilj mora biti privlačenje investicije, dizanje na razinu koja je prethodila krizi u Europskoj uniji. Još jedna ključna stvar je podržavanje kreativnosti, osobito u MSP-ima, usvajući mjere koje će ih učiniti konkurentnima i omogućiti im širenje. Druga točka, izvjestitelj u sjeni da bismo trebali podržati predstavničke organizacije civilnog društva. Članovi ovog odbora neprestano doživljavaju napade različitih lobista koji zagovaraju ovo ili ono. No ono što je nama važno je dobiti uravnoteženo stručno mišljenje, jer ovdje se radi o javnom interesu Organizacije poput Better Finance, Finance Watch igraju važnu ulogu u zaštiti potrošača. Dakle, imaju ulogu u pruženju informacija i doprinose financijskoj regulativi koja bi trebala biti uravnotežena na europskoj razini. Samo kroz odgovarajuće financiranje te organizacije moći će pronaći kvalificirano osoblje i razviti svoje aktivnosti kako bi mogli ostvariti ciljeve koje su si postavili. Treće, izvjestitelj smatra da samovi moraju imati financijske resurse odgovarajući zadacima pred njima, dakle moraju biti dostatno financirani i imati dovoljno osoblja. Znam da je teško pronaći kvalificirano osoblje, no potrebno je pronaći ravnotežu u tome. Četvrta točka, gospodin Kocelini i socijalisti bi toplo voljeli pozvati izvjestitelja na ponovno razmatranje stavka 5 koji dovodi u pitanje aktivnosti agencija ja smatra da bi ovaj stavak e, trebao biti ponovno razmotren ili čak izbrisan. Peto, gospodin Kocelino ulaže amandman broj 11 o pružanju podrške fc i doista bismo voljeli da ova zamisa dobije širu podršku. To je naime ključni instrument za podržavanje investicija i ponovno pokretanje europskog gospodarstva. Hvala za EKR, gospođa Svinborn, ali koju ne vidim, a ne vidim ni nikoga drugoga iz EKR-a. Pa onda Alde za gospodina Torvalca. Izvolite. Hvala, bit ću kratka. Nils Torvald se me zamolio da se ispričam u njegovo ime. Nažalost ima druge obveze, ali dao mi je jednu kratku poruku a to je pozitivna poruka. Dakle, on podržava sve kompromisne amandmane. Hvala. Hvala, dobra poruka za GUE. Gospodine Grespo. Hvala. Mislim da Brexit nije bio nužan kako bismo shvatili da se Europa zatekla u dubokoj krizi. Europa se suočava sa znatnim izazovima, izbjegličkom krizom, problem gospodarstava južnih zemalja, bankovni sektor gdje se bojimo da bi moglo doći do novih financijskih kriza, što se pokazala testiranja opterećenja. I ovdje je jasno da je Europi potrebna koordinirana aktivnost i da su joj potrebni resursi kako bi mogla ispuniti svoje ciljeve. No, usprkos tome, imamo samo privatne interese i kratkoročne razmišljanja koje nas vode u katastrofu. Svejedno komisija i vijeće žele smanjiti proračun za 6,2%, i usprkos naših poziva na aktivnosti ništa se ne čini. Nacrt spominje europski semestar i programe prilagodbe. Da znamo da se time zapravo samo ograničava mogućnost bilo kakvog rasta u Europi i stvara veća nezaposlenost. Moramo revidirati višegodišnji financijski okvir koji je prava lužička košulja i ne omogućava nikakve investicije niti išta što bi se odskakalo od Junkerova plana. Trenutno, dakle, sam živimo u trajnoj krizi, a ovaj proračun e, još će ju i pogoršati. Dakle, trebamo svakako promijeniti naše politike. Hvala za zelene, gospodin Gigold. Hvala gospodine e, Simon. E, nadam se da ste se vi dobro proveli preko ljeta, a inače... Ukratko prvo bih zahvalio izvjestiteljici na suradnji. Mm, Mi podržavamo sve kompromise u njihovom trenutnom obliku. A također bih naglasio još jednom da je uloga ovog mišljenja ne povesti raspravu o općem proračunu i to bismo mogli, ovdje imamo mnogo zelenih stajališta koje s vama možemo podijeliti, no to nije naš zadatak ovdje. Za kraj zamolio bih sve klubove, jer je došlo do jednog brisanja u obrazloženjima za proračun Eurostata u jednom od naših amandmana. Dakle, povrisali bismo spomen socijalnog gospodarstva i zajednički dogovorene statističke programe u kojih se u tom smislu slijede. Načelno to bih rekao da je nešto nekontroverzno i zamolio bih sve klubove da podrže to da način na koji je ovo sročeno izvješću bude zadržano jer to bi u budućnosti mogla biti osnova za pregovor između odbora za proračune i Eurostata kako bi se ispunili uvjeti unutar obrazloženja. Dakle, da se ne podrži brisanje ovih fraza o socijalnom gospodarstvu. Osim toga, samo vam se zahvaljujem i podržat ćemo ovo izvješće. Ähm, Javlja li se još e, netko za riječ? Izvjestitelji u sjeni su završili. Kolega Sanin ovdje. Gospođa Kapel. Hvala predsjedniče. E, također mislim da ćemo sutra doći do dobrog rezultata. Naime, prijedlozi izvjestitelja bili su uravnoteženi. Hvala na tome. E, kolega konstruktivni. To su naravno ispravni prioriteti koji su postavljeni u odnosu na prioritete europskog semestra. Naime, jačanje investicijske aktivnosti gdje nam treba e, jačanje na predkriznu razinu i da se zatvore investicijski jaz. E, nadalje, E, jačanje preporuka po zemljama, provođenje strukturnih reformi i također uravnotežena proračunska politika kao ključna tri parametra koje su uzeti u obzir. Što se tiče kapaciteta civilnog društva, tu je svakako nužno da se stupanj financiranja više prebaci na vlastitu odgovornost, e, više od 50% u otvorenom, u, u, javnom prostoru, a što se tiče e, ekona, e, također za ove tri e, institucije osigurati nadležnim tijelama dovoljna sredstva kako bi se oni mogli obavljati svoje aktivnosti i e, po u slučaju povlačenja bez iz dona također unaprijed e, predvidjeti određena sredstva za povlačenje to uzeti u obzir. Mislim da ćemo sutra imati dobar rezultat. Hvala. Hvala. E, komisija, još jednom, ako trebate, ne. Još netko za riječ, ne. Izvjestitelj, završnu riječ. Hvala, nadala sam se da ćemo eto, možda dobiti e, neke brojke od komisije. Dobro, ne, nismo, ali dobro. Evo samo nekoliko napomena. E, kolega Krespo. Mi smo samo zamjenski, e, mislim samo dajemo mišljenje kao odbor, jer parlament je prihvatio e, o financijski okvir, ali vaš klub ne, to je u redu, ali onda morate poštivati to da oni koji su prihvatili financijski okvir, moraju se držati u okviru financijskog okvira, pa je s nama bilo teško, meni je bilo teško s vašim klubom doći do kompromisa, jer mi sada ne raspravljamo o izmjeni financijskog okvira, nego samo o proračunskim brojkama koje su u našem, e, koji su u okviru našeg, e, e, našim rukama. A imat ćemo kasnije među srednjoročnu raspravu o financijskom okviru, ali u ovom trenutku ne možemo ništa o tome. Što se tiče stavka petog, da, nažalost, postoje razlike između EPP i SID i tu se ništa ne može. Sutra ćemo glasati i vidjeti ko će tu dobiti. I ha, nešto ne mora biti u izraženoj obliku kompromisa, nešto se može riješiti i glasanjem. I dobro, ako se nismo mogli dogovoriti, onda će odlučiti većina. Kolege Gil, je samo jedna napomena. Ovdje se radi o pitanju po kojim kriterijima e, se raspušta održana rezerva. Spreman sam e, da e, igrati to iako znam da nisam sigurno hoće li to učiniti proračunski odbor. Ako se sjetim kako sam ja radio u proračunskom odboru, kako smo onda postupali sa sredstvima iz rezerve, ali dobro. A drugo treba pogledati koji su kriteriji po kojima se raspušta, koriste određene rezerve, raspušta, a sve ćemo vidjeti sutra. Taj jedan uvjet i je, ide dalje od konsenzusa, znači o tome će se glasati zasebno i onda ćemo vidjeti kako će većina odlučiti. Pa eto, mislim da je to dovoljno za pronaze rješenja. Ali inače hvala za sudjelovanje i nam suradnji. Bilo je malo čudno ovaj puta raditi na ovoj eh, proračunskom postupku jer nismo tako dugo imali konkretne brojke pa je to bilo prilično teško, ali mislim da, smo, da ćemo sutra ipak e, uspjeti usvojiti dobar kompromis koji će, nadamo se, naći na pozitivni odjek u proračunskom odboru. Hvala izvjestitelju. A sada točka 8 dnevnog reda. I ovdje ponovno amandmani, zelena knjiga, maloprodne financijske usluge, Rok za podnošenje amandmana bio je 28.7. Ole Ludvigson, izvolite. Hvala vam predsjedatelju. Kao što znate, nakon dobro zasluženog ljetnog odmora vraćamo se ponovno kako bismo započeli sa radom u odboru i Bavimo se zelenom knjigom o maloprodajnim financijskim uslugama, pojedincima i malim poduzećima. Zahvaljujem se kolegama na zanimljivim amandmanima koji su podneseni. Postoji veliko zanimanje za ovu temu što je dobra početna točka za raspravu sa kojom sada započinjemo. Postoji ovdje podosta konstruktivnih ideja koje se nadam da će dovesti do plodne suradnje. Nadam se da ćemo doći do smislenih kompromisa i široke parlamentarne podrške našim prijedlozima. Naglasio bih da će suradnja između nas nastaviti se na intenzivan način. Mnogi amandmani bili su vrlo kvalitetni, pa se nadam da će i rasprava koja je pred nama uključivati što je veći broj amandmana moguće i dovesti do što je šireg mogućeg e, slaganja svih strana. Važno je izgraditi konstruktivnu atmosferu i dobre kompromise. I moramo povesti konstruktivnu raspravu, no kompromisi istodobno moraju biti što je objektivniji, praktičniji, moguće kako bi dobili podršku većine. Svjestan sam, međutim, da postoji znatni izazovi raspodjela, razdori unutar pojedinih amandmana i nekih razlika u mišljenjima koja nećemo u potpunosti moći pomiriti. No uvjeren sam da postoji tu i smisleni srednji put između tih različitih stajališta i u našem odboru mislim da možemo oblikovati jedan predlog koji će dati dodanu vrijednost i pojedincima i malim poduzećima. Zelena knjiga komisije obuhvaća široko područje politika, uključujući niz dionika, niz sektora sa vrlo različitim uvjetima u pojedinim zemljama. Također postoje različita razina potencijala za prekograničnu suradnju, no trebamo pomno razmotriti ovo sve prije nego što postrožimo zakonodavstvo. Smatram da je važno da imamo kvalitetno prikupljanje podataka, analizu i da bi jedna bolja empirijska osnova poboljšala i naš rad. Spomenuo bih ovdje pet ključnih ideja. Prije svega, određeni broj amandmana svodi se na vrlo usku nacionalnu perspektivu, a cijeli prijedlog se zapravo bavi poštenom konkurencijom na jedinstvenom tržištu, što bi podržačima ponudilo bolji proizvod po nižim cijeni. Dakle, imamo ovdje amandmane koje se kreću u poprilično različitim smjerovima i tu mislim da se moramo odmaknuti od uskih nacionalnih interesa te pružiti podršku komisiji u stvaranju snažnije konkurencije, snažnijeg unutarnjeg tržišta, a ne štititi e, nacionalne interese. Postoji ovdje cijeli niz drugih amandmana koje stavljaju interese financijskih e, pružitelja usluga ispred interesa građana. Dakle, ovdje govorimo i pravima potrošača i Amandmani koji se time bave smatram da su vrlo dobri, time se osnažuju prava potrošača i to mislim da bismo trebali iskoristiti. Potrošači se nalaze u nepogodnom položaju kada se surađuju sa pružiteljima financijskih maloprodanih usluga. Digitalni pružitelji takvih uzazova također dovode u pitanje tradicionalne poslovne modele tako da se pitamo kako dalje osnažiti prava potrošača naspram tih digitalnih pružatelja usluga. Što je bolje zaštićen potrošač, to će bolje biti cjelokupno kretanje unutar jedinstvenog tržišta. To će osnažiti konkurenciju i izbjeći mogućnost financijskog isključivanja. U izvješću se snažno naglašavaju izazovi digitalnog svijeta i te izazove ne bismo trebali pocijeniti. Mnogima, mnogi trebaju više informacija o tome kako koristiti financijske usluge u svojim svakodnevnim životima, a starije osobe ili osobe koje imaju određene poteškoće u iskorištavanju tih novih mogućnosti bi trebala biti zaštićene. Želimo nove inovacije koje će omogućiti komisiji na viziju snažnijem unutrašnjem tržištu za financijske usluge te kako bi ono moglo zaživjeti. No istodobno, ne bismo trebali precijeniti eh, specifičnosti digitalnog svijeta potrošačima moramo pružiti jednostavne, lako upotrebljive financijske proizvode. Fintech poduzeća koja trenutno e, rastu mogu iskoristiti prednosti jedinstvenog tržišta. A tradicionalni operateri mogu ponuditi nove rješenja koje će biti lakša za korisnike i što će također stvoriti nova radna mjesta u Europi europski igrači, dionici također e, su suočeni sa globalnim igračima. I nadam se da ćemo moći e, pronaći prednosti koristi za naše potrošače i za unutarnje tržište u tom kontekstu postoji potencijal za internacionalizacijom u nekim područjima, no u drugim područjima nema toliko mogućnosti. Situacija u pojedinim sektorima također se vrlo razlikuje, tako da je važno ostvariti ravnotežu jer postoje kako prilike, tako i izazovi na nacionalnoj razini. Dakle, smatram da ne možemo paušalne izjave donositi o pojednostavljivanju i harmonizaciji između država članica, jer to bi moglo i otežiti državama članicama da održe svoje porezne obveznice. A financijski operateri bi mogli poduzeti rizike koje, koji bi mogli ugroziti financijsku stabilnost. Postoji određeni broj amandmana, sve veći broj amandmana koji se bave detaljima primjerice situacija sa niskim kamatnim stopama s kojom se trenutno suočavamo, to će imati znatan utjecaj na održivost tržišta financijskih usluga. Smatram da je način na koji su ti amandmani sročeni previše vezan uz eh, pojedine situacije do kojih dolazi i smatram da trebamo pomno prikupiti i obraditi podatke koje su u rukama komisije kako bismo imali empirijski temelj e, na osnovi kojeg možemo raditi i kako bi izvješće doista moglo poboljšati situaciju. Dakle, nadam se konstruktivnoj atmosferi u sljedećim tjednima tijekom rasprave, zelena knjiga komisije važan je prvi korak u dugom procesu i mislim da je parlament u dobrom položaju da doprinese sa konstruktivnim stajalištima i predlazima za poboljšanje. Nadam se da ćemo uspjeti sastaviti izvješće koje će dobiti široku političku podršku i mislim da je najvažnije da doista potrošačima ponudimo dodatnu vrijednost. Ja ću pokušati dobiti široke kompromise kako bismo mogli poduzeti korake u odgovarajućem smjeru i dali potrošačima stvarne prednosti. Dakle, za potrošače bismo trebali imati jeftinije usluge. Hvala. Eh, eh, Hvala na ovom uvodu i E, sada e, ćemo dati tri minute izvjestiteljima u sjeni. Prvo, gospodinu Balcu, koji će zamjenski uzeti riječ. Izvolite. Bokar. Ja sam izvjestitelj u sjeni. Istina, ne vidite me često na ekonu, to zbog toga što predsjedam odborom za ribarstvo, zbog toga ne mogu prisustvovati često, no pomno pratim što vi radite. Ja sam izvjestitelj u Sijeni za EPP. Prije svega, dakle, rekao bih da je ova zelena knjiga vrlo složena aktivnost, ali nešto što je nužno. Za početak zahvaljujem kolegi Ludvigsonu na njegovom radu i pokušat ću se držati dodijeljenog vremena. Prije svega, postoji niz zapreka stvaranju europskog eh, tržišta maloprodajnih financijskih usluga. Postoje regulatorne prepreke, ali isto tako i one financijske, kulturološke. Zapravo ljudi ne žele prebrzi tempo. Postoje niz zakonodavstva koje se još transponira a provedba mora biti na odgovarajući način praćena i nadzirana. Dakle, uzmemo se dovoljno vremena kako bismo analizirali prepreke prekograničnim aktivnostima. Jednoobrazni pristup bio bi kontraproduktivan s obzirom na široki raspon proizvoda i dionika. Europska tržište maloprodajnih financijskih usluga mora pružiti dodanu vrijednost ne samo potrošačima, već i ulagačima, MSP-ima, poslovno zajednici. Kao što smo već čuli, mnogi amandmani govore da ne bismo trebali izostaviti građane. Sa time se slažemo, građani i MSP-ovi trebali bi dalje e, moći koristiti lokalne usluge, e, vrlo smo sjetljivi po tom pitanju, ali isto tako treba poboljšati financijsku pismenost građana. Ključno je da EPP i ovo tržište maloprodajnih usluga pruži bolji pristup prekograničnim financijskim aktivnostima. To je važno za rast, ali treba nam i poštena konkurencija. Najstariji igrači i oni novo pridošli trebali bi imati iste uvjete. na tržištu dolazi do prevrata zbog inovacija, zbog novih dionika, ali mi želimo omogućiti inovacije i čak želimo privremenu fleksibilnost po pitanju regulative kako bi se omogućilo poduzećima da budu inovativnija. Želimo isto tako povećati prekogranične aktivnosti, ali to znači da moramo imati bolju elektroničku identifikaciju što ne potkapa sigurnost. Što se zaštite potrošača tiče, mnogi ljudi žele da maloprodne financijske usluge budu jednostavnije, sa time se slažem. Ukoliko je moguće pojednostaviti jer to nije uvijek slučaj. Nekakvi usporedni portali mogli biti zanimljivi, ali ako se mjeri kvaliteta proizvoda, ne samo njihova cijena. Moramo isto tako potencijalnu diskriminaciju razmotriti vezano uz prebivalište, ali imamo na umu da neke cijene proizvoda visaju regulatornim ili geografskim ograničenjima te stvari ne možemo zaobići. Što se ključnih dokumenta tiče, ne želimo da količina informacija spriječi šteti razumijevanju potrošača. Neki čak traže veću uključnost europskih nadzornih tijela za zaštitu potrošača. Mi imamo zahtjevu za prekograničnim financijskim proizvodima koja je vrlo slaba trenutno, ali ja sam voljan započeti pregovore sa izvjestiteljem, izvjestiteljima u Sijeni i volio bih zahvaliti još jednom izvjestitelju na odličnoj suradnji i siguran sam da ćemo moći doći do sporazuma na temelju toga. Hvala. Hvala za EKR, izvolite. predsjedatelje. Ja želim zahvaliti gospodinu Ludvigsenu kao i kolegama na predloženim amandmanima ja bih želio vidjeti koliko je e, konkurentan novi zakonodavni okvire, jer će to potaknuti e, razvoj novih tvrtki i malih i srednjih e, poduzeća. Treba nam razmjena gledišta. Mi želimo da neke uspješne postojeće inicijative budu e, zapravo promovirane. Mi imamo takozvani regulatory sandbox koji omogućava fleksibilan okvir za rast tehnologija. Važno je osigurati da buduće zakonodavstvo počiva na istraživanju tržišta, da bude fleksibilan i da ne spriječava rast tehnologije. Ja podržavam ja podržavam borbu protiv geoblokiranja i svih složenosti koje su s tim vezane. Također tu su amandmani za jedinstveno tržište za hipoteke. Prvo treba međutim procijeniti direktivu o hipotekarnim kreditima. Naime, malo je potrošača koje, e, koji žele uzeti te kredite negdje drugdje van svog lokalnog okvira treba osigurati standarde za maloprojdene usluge kao i važne, dokumente s ključnim informacijama. Amandman 87 govori upravo o tome. Važno je da da ti dokumenti o ključnim informacijama budu različiti. Naravno, taj se sadržaj može ponovno upotrebljavati, no treba nam prospektus i ta potreba mora biti odražena u svim tim tekstovima. Hvala vam, veselim se budućim raspravama o ovoj temi na našim sljedećim sastancima. Hvala. Sophie Infelde za ALDE. Hvala vam svima, bit ću vrlo kratka. imamo, da imamo luksuz donositi zakonodavne akte u e, vakumu, e, sve bi bilo u redu. Međutim, u amandmanu 1 vidimo da fin tehovi u prvom tromjesečju e, ima vrijednost od 3 5 milijuna u Europi, za razliku od SAD-a i Kine gdje se ta vrijednost mjeri u milijardama. Ja jesam za kulturnu različitost, za sve te kulturne razlike, međutim mislim da naši konkurenti ne vode računa o tome. Dakle, pozivam izvjestitelja da na da ovom pitanju pristupi na inovativan i smion način. Slažem se s, nečim, s nekim stvarima koje su iznesene. Da, ljudi su povezani i vezani za, svoje, za svoju valutu, ali ne iz sentimentalnih razloga da oni mogu dobiti jeftiniju hipoteku no što je mogu dobiti e, sada, mislim da bi zaista bili zainteresirani za nove mogućnosti. doista smatram da se moramo kretati prema naprijed i moramo gledati koliko se stvari brzo mijenjaju u svijetu financijskih usluga, financijskih tehnologija. Ne možemo se dopustiti da budemo neambiciozni, da se bojimo budućnosti. Moista moramo se kretati prema naprijed i uklanjati nepotrebne prepreke i u tom smislu dajem punu podršku izvjestitelju. Hvala. Mariza Matijas za GUE. Hvala gospodine predsjedatelju i ja želim zahvaliti izvjestitelju. Dijelomice se slažem s onim što smo čuli u njegovom izlaganju. S obzirom na amandmane, međutim, neke me stvari e, brinu, a te brige želim podijeliti s vama. Smatram da je neobično važno uhvatiti se na ispravan način u koštac tim problemima u posljednje vrijeme, zadnjih e, deseta godina, zapravo smo suočeni s velikom financijskom krizom iz tog razloga sam na neki način ne zbunjena ovim o čemu govorimo ovdje, dakle o financijskoj, financijskoj sofisticiranosti i e, nekim naprednim tehnologijama mi imamo osjećaje u ovom okviru da će financijski proizvodi postati e, transparentniji, no ja imam nešto drugačije mišljenje u tom pogledu. Moramo e, biti sigurni da imamo konzervativni e, bankarski sektor njima, treba, njima trebaju proaktivne mjere i strogi nadzore kako potrošači ne bi stalno bili izloženi riskantnim proizvodima. A sve to u kontekstu financijske krize. Vidimo da su banke sve aktivne, a zakonodavci moraju zapravo osigurati da taj svijet postane što je moguće dosadnijim. Dakle, u nekim amandmanima se spominje kako trebamo potrošačima dopustiti analizu različitih financijskih proizvoda i njihovu usporedbu. Međutim, to je politička prevara po mom uvjerenju jer pokušavamo pokušavamo prevariti ljude. Njima trebaju zapravo vrlo jednostavni i transparentni proizvodi. Banke ne bi trebale trgovati riskantnim proizvodima. Riskantnim proizvodima uopće ne bi trebalo biti mjesto u maloprodaji financijski proizvodi koji su jednostavni odgovarali bi na 99% potreba potrošača. Sve treba biti stabilno. Dakle, mi moramo imati jednostavnije institucije kako bismo spriječili e, prijevaru, prijevaru e, potrošača. Jer inače će potrošači i dalje plaćati za greške upravitelja banaka i mm, drugih poteza banaka. Osobno nemam ništa protiv toga da se, da se financijski proizvodi nude i kroz banke, no smatram da je u korijenu problema koliko potrošači razumiju o čemu se radi. Dakle, financijski sektor treba postati transparentnim. odnos između potrošača i banaka brzinom koja se donose odluke je osnovna opasnost za stabilnost financijskog e, sektora. Trebaju nam pravila koja štite društva od pranja novca i financiranja terorizma. Time bih e, se zaustavila. Mislim da nam te mjere trebaju, ali primarno nam treba pojednostavljenje. Gospodin Gigolo za zelene. Hvala izvjestitelju kao prvo na uvodu koji nam je dao. Pogledao sam amandmane u njima vidim e, mnogo zajedničkog i u osnovi e, to je e, uvođenje i zeleno svjetlo za prekogranično poslovanje. Osobno želim komentirati neke kontroverzne probleme Čuo sam što je Marisa e, rekla, no ne slažem se s onim što je rekla u vezi analize. 51. amandman kojeg je predložio GUE, koje kaže ako ima manje prekogranične aktivnosti, to će biti bolje za potrošače. Po mom mišljenju to jest pogrešno. Nema dovoljno e, mogućnosti usporedbe proizvodbe i zbog toga je taj financijski sektor presnažan. Mi plaćamo previše za posredovanje u tom e, sektoru. Dakle, na ovaj način možemo smanjiti cijene i na neki način smanjiti ulogu financijskog sektora. Vaš pristup pomaže samo onima koji na neki način su plaćeni na uštrb ulagača. Iz mog ugla gledanja neki amandmani oni koji ograničavaju mogućnost građana da poduzmu rizike jesu ograničavajući i nisu dobri. Ja bi s gospodin Weizsäckerom eh, rado porazgovarao o tome. Ja smatram da i obični ljudi mogu eh, riskirati Trebamo li recimo kao eh, posljedica talijanskog problema zabraniti ljudima da postanu članovima kooperativnih banaka, zadružnih banaka? Mislim da ne. No, s druge strane, smatram da treba ograničiti e, savjetovanje ljudi da pretjerano ulože. Dakle, da ne ulažu, da ne ulažu s razmjerno njihovim prihodima. Malo je amandmana podržalo održive i zelene investicije, no unatoč tome smatram da e, postoji podrška, postoji taj fenomen finteka, trebamo imati pozitivan stav prema tome, baš kao što je Alde e, rekao, a sve kako bismo izgradili učinkovit, učinkoviti financijski sektor. No istodobno moramo podržavati održivost u tom e, sektoru i na posljedku. Ako želimo snažniju e, prekograničnu financijsku suradnju treba nam mnogo jača kultura nadzora, posebice što se tiče ulagača. I to je problem sa amandmanima. Zato jer se ne spominje o, ne spominju institucije e, zaštite svih dionika dionika kao što su potrošači. No uvjeren sam da ćemo pronaći zajedničko stajalište. Hvala, gospodin Marko Vali za FTD. Hvala. Bit ću brz, spomenut ću e, ovaj talijanski e, slučaj koji je Sven e, spomenio, spomenuo, a to je problem koji je vezan za nadzor financijskog sektora, dakle propust, propust tijela koje su trebala vršiti nadzor. Mene brinu te ambicije ambicije neoliberala e, koji su često povezani sa e, spekulativnim e, svijetom. Dakle, treba poboljšati tržišno natjecanje, zaštitu, zaštitu potrošača. No, smatramo da ovdje govorimo o vrlo kontraproduktivnom fenomenu ukoliko se ne provede vrlo, vrlo duboka i temeljita reforma bankarskog sustava. Zato jer postoje sistemski e, rizici i ako to ne učinimo, ako ne provedemo e, te mjere sve ovo što želimo na to nadograditi dakle dakle e, dovodi samo do deregulacije i to će dovesti i odraziti se na sljedeće i dalje financijske e, krize. Mi imamo neke amandmane koje smo postigli kao kompromis s drugim E, klubovima, a to, je, a to su amandmani koji su povezani sa pranjem novca i ostalim e, problemima. Također smatramo da trebaju postojati stroža pravila i propisi u vezi transparentnosti financijskih e, proizvoda kako bi potrošači mogli donijeti odgovorne i svjesne odluke u potpunosti svjesni, poznavaju, e, svjesni rizika koje postoje. Dakle, na taj način potrošač može shvatiti financijske e, instrumente. Nije to tako lako, to nije lako čak ni osobama koje imaju diplome iz e, ekonomije. Teško je malom štediši objasniti te složene financijske proizvode. Oni na izglede jesu jednostavni, no treba naći načina da se potrošače, naročito ne male, u potpunosti zaštiti vidjet ćemo što ćemo uspjeti napraviti, no smatramo da treba prije svega provesti ozbiljne e, reforme bankarskog sektora, jer je to ono što nam fali u sektoru, financijskom sektoru bankarskog svijeta. E, gospođa Kapal za vidio sam je, ali sad je ne vidim. Još neko iz znf a dobro ne. Izvjestiteljima ponovno riječ. E, završnu riječ i sažetak jer niko se drugi nije više javio za riječ. Izvolite. Hvala vam. Nastavio sam zapisati um, sve e, što ste rekli, pa ću pokušati odgovoriti na sve iznesene komentare. Ovo je zelena knjiga, ovo nije zakonodavni akt, zakonodavstvo će doći u sljedećoj fazi. Zato je važno da budemo orijentirani prema budućnosti, a ne prema prošlosti. Moramo gledati prema naprijed, prema onome što možemo stvoriti. Mi moramo osigurati da europski potrošači i građani dobiju neke prednosti, dobiju neke koristi iz povećane tržišne utakmice i promoviranja promidžbe e, proizvode. To je ono što je važno i to je ono što ja pokušavam e, učiniti. Ja nastojim naći rješenja rješenja koja će pomoći potrošačima. ne možete naravno odjednom, odjednom e, učiniti sve. Moramo ići korak po korak, no trebamo zapravo razgovarati o tome koje to korake treba poduzati. Veselim se razgovoru i raspravi o tome. Učinit ću, kao što rekoh, sve što mogu da postignem široki kompromis. Vrlo je važno da parlament nađe glas i sa širokom podrškom kako bismo nastavili s ovim radom. Hvala vam najljepše. Hvala. Zasjedat ćemo 10. i 11. listopada. Vidjet ćemo kako će biti rezultate sada idemo na točku e, devetu, a to je uspostava programa za podršku specifičnih aktivnostima u području financijskog izvještavanja u periodu 2014. 2020. Dajem riječ izvjestitelju Teodoru Stolojanu. Hvala gospodine predsjedatelju. ja predlažem da se da komisija i dalje da i dalje financijski podržati EFRAG kako bi se postigli, realizirali dugoročni ciljevi Europske unije, naročito u području financijskog izvještavanja i revizije. EFRAG je privatna, neprofitna organizacija koja je zapravo tehnički savjetodavac Europske komisije po svim pitanjima vezanim za financijsko izvještavanje a glavni sadržaj je e, zapravo vođenje računa o međunarodnim računovodstvenim standardima sve se temelji na njihovim e, savjetima. Kao izvjestitelj moram, vam, e, moram vas podsjetiti na sljedeće. Kao prvo, e, kada se odobri program za sufinanciranje za za period 2014. 2020. mi smo odlučili da program pokrije područje od samo dvije godine 2014. 2016. Htjeli smo vidjeti hoće li eh, EFRAG, EFRAG, zapravo implementirati preporuke za poboljšanje njihovog rana. Kao drugo, na temelju komisijne evaluacije i razgovora sa EFRAGom mi smo vidjeli da su implementirane uglavnom sve preporuke. Ono što nije provedene to je preporuka promjene financijskog modela Naime, govorilo se o financijskom, modelu temeljenom na doprinosima članova. Međutim, ta preporuka ovisi o volji država članica. Ja imam amandman na prijedlog komisije koji zapravo podsjeća komisiju na to da komisija mora izvijestiti i o preporukama o djelatnostima, aktivnostima EFRAGA koje, su i temelje e, rezolucije Europskog parlamenta. Hvala vam najljepše. Vielen Dank für diese Einführung. Für die SND als Schattenberichterstatter jetzt Pervenche Per Bonsch, izvolite. Hvala. Hvala i predsjedniku i izvjestitelju. Hvala vam na doprinosima eh, u vezi teme EFRAGA. mi smo o tome mogli raspravljati u okviru proračuna sljedeće godine. Te su dvije teme povezane. Kad smo usvojili prethodni tekste, naznačili smo kako e, želimo da postoji i nadzor svih aktivnosti u kojima je uključen EFRAG. U tom smjeru moramo, po mom mišljenju, i nastaviti. Dakle, na taj način e, pozabaviti se e, proračunom, odnosno sredstvima koja će biti u okviru proračuna dodijeljena EFRAG-u. Također, ovaj odbor mora imati ulogu u uvođenju standarda 9 no ne znam zapravo koliko ćemo e, to biti u stanju. No ponavljam, mislim da na godišnjoj osnovi moramo biti u stanju procjenjivati i evaluirati e, ove aktivnosti, izvješća izvještavati o tome europski parlamente, ne baviti se upravljanjem proračunom, nego e, pratiti e, što e, želimo kao prioritet EFRAGA i je li EFRAG sve to provodi. Hvala za EKR, gospođa gospodin Kamal, ali zapravo ne vidim nikoga, pa pre, predam dalje odmah, Aldo, izvolite. Hvala gospodine predsjedavatelju. Biću kratka. Ja zahvaljujem gospodinu Stolijana na izuzetnom izvještaju. Već ste nam rekli nešto o cilju i obuhvatu ovog izvješća. Imam nekoliko manjih pitanja. Ne znam jesam li dobro razumjela. Dakle, komisija nije unijela nikakve promjene u smislu proračuna, dakle e, sredstava dodijeljenih e, EFRAG-u. To ne mogu naći nigdje u izvještaju. Drugo pitanje e, se odnosi na aktivnosti EFRAG-a, područje djelovanja EFRAG-a. U parlamentarnoj rezoluciji iz lipnja Mm, mi smo govorili o različitim odgovornostima e, koje dodjeljujemo EFRAG-u. Dakle, važno je da ova e, organizacija doista i provede na učinkovit način sve e, dobivene zadatke. Stoga bih željela vidjeti amandman E, kojima bi se pratilo je li taj, e, e, jesu li svi ti zadaci i predane odgovornosti efrag i ispunjene. No to je ta sitnica koju sam željela dodati ovom inače odličnom izvještaju. Hvala Kora. za Zagujem. pozorno e, pratimo ovu inicijativu, e, inicijativu povećanja informacija. Moramo biti sigurno da dobivamo jedinstvene financijske informacije, da sustav bude transparentniji, razumljiviji da financijski interesi ne odnesu premoć nad gospodarstvom. Mi smatramo da je potrebno vidjeti više transparentnosti, više, više razumljivosti i to u interesu, e, interesu građana. Ovaj model za EFRAG koji je na snazi E, ne uključuje na ispravan način interes javnosti i javni interes. Čini se da je tu privatni sektor, bankarski sektor, osiguravatelji. Ali što je sa e, javnim sektorima? A 60 posto financijskih sredstava na ove organizacije dolazi upravo iz javnog e, sektora. E, to se vidi samo u malom broju zemalja. I to smatram štetnim i lošim, to me na neki način i zabrinjava. Naime, na taj način se otvara mogućnost e, što, što je ujedno i opasnost da to javno tijelo postane privatno. Zato nam trebaju jasne i transparentne informacije. recimo nekog odbora koji bi nadgledao nadgledao rad institucija, ali od strane javnog interesa. Zaklada e, zakladu koju smo spominjali financiraju Lehman Brothers, a to je izvjesna kontradikcija. Dakle, mnogo toga u ovim institucijama nije u skladu sa javnim interesom. Mi stoga e, želimo podsjetiti da 13 milijuna eura odlazi upravo tim organizacijama trebalo bi, ponavljam, biti više informacija o tome kako rade i funkcioniraju te organizacije upravo zato što postoji tu i javni novac. Hvala sada za EKR. E, gospodin Kemal, koji nam se prijavio među vremena, izvolite. Hvala lijepo, ispričavam se, pogrešno sam pretpostavio da ćete par minuta kasniti, a zapravo sam ja bio taj tebe kasni na kraju. Prepustio sam neke stvari koje su moje kolege eh, čuli, iako su me vrlo zanimale. Morat ću osobno s njima porazgovarati, no sjećam se rasprave o financiranju EFRAG-a u razdoblju prije IFSR-a 9. Jasno mi da je došlo do znatnih napredaka, EFRAG je poduzeo mnoge reforme, ažurirao svoje strukture, došlo do nekog povećanja transparentnosti, iako znam da dalje postoji zabrinutost. Ali pozdravljam imenovanje novog predsjednika efrag i doista smatram da je pohvalna njihova koordinacija s parlamentom to moramo priznati. Viđaju mi se prijedlozi izvjestitelja i zahtjev da komisija pruži svobuhvatnije izvješće o efragovim aktivnostima, a isto tako e, da se izradi izvješće na vlastitu inicijativu. Također sam zahvalan na stavcima 2 i 3 koji traže na bolje razumijevanje nekih od ključnih načela EFRAGA, primjerice prudencije, upravljanja i transparentnosti. Dakle, to sve bi trebalo biti dovedeno u sklad sa prethodnim računovodstvenim e, direktivama i sudskom praksom Europskog suda. Dakle, sve to uzimam u obzir, raspravit ću to sa svojim klubom interno, ali isto tako još jednom se moram ispraviti, djelomično zbog toga što sam doista želio čuti komentare drugih kolega i zahvaljujem na vremenu. Hvala. Sada ne vidim ni za FDD, niti izvjestitelj Sjeni, ne vidim gospođu von Storch, niti gospođu Kapel. Ali gospodin Gigold eh, ovdje je posljednji koji će ovdje govoriti, Sven Gigold za zelene. Hvala, samo se želim zahvaliti na ovom izvješću gospodinu Stolejanu. Mislim da se ovdje zapravo pokušava produžiti financiranje triju institucija. Ako pokušamo napraviti razliku, e, mislim da smo kao parlament dali jasno svoj stav u izvješću Stolojan, ono što bismo voljeli, smo jasno rekli, A što se Efraga tiče, imamo novo vodstvo i tijekom cijelog procesa e, došlo je do jasne posvećenosti našeg bivšeg kolege Gozesa na temelju čega trenutno ne vidim potrebu za unošenje bilo kakvih dodatnih obveza u ovu uredbu. Dakle, imamo godišnji proračunski postupak koji uvijek možemo upotrebiti kako bismo mogli unijeti obveze koje želimo. Prvanš Berez je na to već ukazala. Što se dakle tiče PIOB, tu nismo bili izrazito zabrinuti, tako da je ono političko pitanje u izvješću to da li ćemo jednostavno odobriti produljenje financiranja IFRS-a. Jer ondje zapravo nije, nismo vidjeli posvećenost e, za ispunjavanje onoga što smo zatražili u svom izvješću i nemamo tako snažan uticaj kao što naravno imamo ondje gdje imamo mogućnost imenovanja predsjednika, kao na primjer u Efragu. Dakle, pozdravljam uvelike ovaj amandman gospodina Stolja na kojem se traži e, da se u godišnjem izvješću, koji je onako predviđeno uredbom, da jedna poveznica sa izvješćem Stolajan. Što se IFRS-a tiče, mislim da bismo trebali biti malo snažniji ovdje, jer neke od naših osnovnih razloga za brigu nisu, nisu uklonjeni, nemamo nijakva razuvjerenja, kao što je Said Kamal rekao, jednostavno dozvoljavanje, odobrenje financiranja bez ikakvih obveza i bez toga da smo dobili stvarna uh, uvjerenje da će naši zahtjevi biti ispunjeni, mislim da za to nema potrebe, tako da bismo trebali punjati neke dodatne obveze, a ne samo zatražiti ih da svake godine izdaju izvješće i da se to izvješće stavi u uvedne odredbe. Dakle, predlažem amandmane u tom smjeru i volio bih sa izvjestiteljima u Sijeni i drugim kolegama raspraviti o tome možemo li se složiti o snažnim obvezivanju IFRS-a na naše ispunjavanje naših zahtjeva. Nadzorni odbor koji bi trebao upravljati IFRS-om zapravo ne funkcionira na odgovarajući način jer mnogi članovi tog odbora se ne slažu sa time da bi oni trebali upravljati isb om i zbog toga predstavnik komisije u nadzornom odboru je u toj skupini onih koji ne žele kontrolu. Dakle, postoji ta nedostatak upravljanja političkog i demokratskog i mislim da bismo doista trebali unijeti neke obveze vezano uz to financiranje, pretežno što se tiče demokratskog aspekta. Hvala kolege Gigotu i završna riječ izvjestitelj. Izvolite gospodine Stolajan. Ok, thank you, Mr. President. Uh, um, of course, I have to thank you to Hvala vam, naravno zahvaljujem svim kolegama koji rade na ovom izvješću. Svi oni također su članovi naše trajne stalne skupine koja se bavi FRS pitanjima. Ono što bih ja želio, želio reći jest prije svega Europska komisija pokušala reagirati na neke naše zabrinutosti, primjerice. Govornik se krenuo od mikrofona. Koji su kriteriji za procjenu IFRS-a? Od EFRAGA tražimo da uzme u obzir kako bi se ti kriteriji trebali primijeniti, ali istodobno trebali bismo na novomu e, jasno imati kako zapravo te kriterije trebamo primijeniti. Ne smatram da ovaj rad Europske komisije je završen, još trebamo raspraviti koja je definicija tog javnog dobra vezano uz kriterije za pruženje podrške bilo kakvim aktivnostima FRS-a Europskoj uniji. Primjer toga sam dao čisto kako bismo lakše shvatili da doista cijenimo ono što Europska komisija pokušava učiniti, a to je reagirati na neke naše zabrinutosti, iako to ne mislim da su konačni e, odgovori, konačne reakcije, dakle još moramo raditi na tome. Što se Efraga tiče, ovdje postoji, imamo snažnu polugu vezno za Efrag, jer smo uključeni u financiranje Efraga. A ono na što bih ja želio ukazati je da u efrag imamo visoko kvalificirane stručnjake i oni moraju imati jasnu sliku o mogućnostima financiranja efrag te zbog toga smatram da je prijedlog komisije na mjestu da daje predržbu na dolazeće tri godine. Međutim, kao što su kolege rekli, imamo godišnji proračun koji je instrument koji možemo zaustaviti EFRAG ako on ne primjenjuje preporuke, kao što su moje kolege rekli, preporuke koje smo unijeli u ovogodišnju rezoluciju Europskog parlamenta vezano ne samo za EFRK, već i za udrugu IFRS. Gospodin Gigold je već spomenuo IFRS i naravno mi nismo sretni kako su zadovoljni s tim, kako su oni reagirali što se sredstava o kojima govorimo tiče 13,8 milijuna eura. To je uključeno prijedlog Europske komisije, no istodobno odobili smo financije samo za godine 2014. do 2016. Gospodin Gozes, koji je sada novi predsjednik Efraga, otvoren je na sastanke s nama kako bismo mogli raspraviti e, našu zabrinutost vezano uz aktivnosti Efraga. I nadam se da će poštovati tu obavezu. No, Europski parlament, moram reći da je sada mnogo više uključen u aktivnosti oko IFRS-a, koje su vrlo važne za zdravlje tržišta kapitala, javnog sektora. I zahvaljujem na pažnji. E, Očekujem amandmane sviju kolega. I vjerujem da ćemo zajednički pronaći put dalje. Hvala izvjestitelju i izvjestiteljima u sjeni. Sada sam upravo vidio tak da je e, kolega Gozes ovdje, ali straga, pa još imamo dovoljno vremena E, pa evo, hvala što ste ovdje, ali evo, uz ono što smo upravo čuli, e, komentar s vaše strane. Zahvaljujem. Jedni komentar je da sam sa zadovoljstvom natrag ovdje samo u ovoj prestoriji i što mogu služiti europskim interesima Mikrofon nije uključen. Dakle, svima želimo na večer. Rok za podnošenje amandmana je 6. u podne. Hvala.